Još e, nas nema baš puno okupljenih ovdje, ali moramo krenuti sa dnevnim redom i e, možemo krenuti od samog početka, a to je usvajanje dnevnog reda. I e, ja sad predlažem jedan, jednu malu promjenu, a, a to je broj osam. E, jednakost spolova i osnaživanje u digitalnom dobu i da ide nakon desete točke dnevnog reda, a ja nemam nikakvih drugih prijedloga za promjene dnevnog reda, pa ako smo suglasni, možemo krenuti i e, sad idemo na točku e, broj 2, priopćenja predsjednice u 12 sati i 30 minuta. Ispred ove prostorije održat će se jedan prijem jedinice za rodnu ravnopravnost Europskog parlamenta e, i pozvani smo na taj domjenak u 12.30 minuta. Prelazimo na treću točku dnevnog reda, to je izvješće o primjeni direktive vijeća 2010. kroz 18 kroz EU od 8. ožujka 2010. o provedbi revidiranog okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu koji su sklopili E, dakle e, socijalni partneri e, i ostavljanju izvan snage direktive 96.4 Pa prema tome možemo prijeći na raspravu o tome. Kao što znate, ovdje trebamo dati svoje mišljenje, budući da je to e, e, odbor, dakle odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja je nadležan za ovo, a mi bismo trebali dati mišljenje budući da je sporazum, da sporazum koji ćemo znači postići do kraja e, dana će biti sročen u našem mišljenju. Kad ta mišljenja radimo moramo zadovoljiti određene zahtjeve, ne smiju biti preduga, na primjer, ako naša mišljenja e, su preduga, ono što se kasnije dogodi, puno toga što je spomenuto se ne uključi u e, e, tekst nadležnog odbora, iako ima naravno puno e, ideja koje bismo mogli razraditi u tom mišljenju, ono što je najvažnije da se koncentriramo na ključne točke za nas, a, a to su one koje su pravi prioriteti, da bismo bili sigurni da e, te prioritetne točke uđu u tekst nadležnog odbora. dvije uvodne napomene e, u kojima ističemo da je e, cilj 75% zapošljenja zapošljavanje i strategije 2020. E, nešto što je možda moguće postići za muškarce, međutim za žene nek, to je sada na 63% za žene. Ako međutim uključimo mjere za uključivanje žena u tržište rada, mogli bismo se približiti tom cilju. Osim toga, roditeljski dopust koji je ili e, plaćen e, ili ne plaćen vjerojatno e, neće biti nešto što će biti posebno privlačno osobito ne, e, ne e, očevima i možemo prema tome razmjenjivati, odnosno prebacivati ta e, roditeljska prava e, sa e, majke na oca. Bilo je pet milijuna roditelja u 2010. na e, na rodiljnom dopustu, od toga samo 94 e, tisuće muškaraca. Pa kad govorimo o rodiljnom dopis, dopustu e, koji nije plaćen ili je loše plaćen, a moguće ga je prebacivati, onda ga uglavnom uzimaju e, žene i žene brinu o djeci, a ne muškarci. A kao rezultat toga tražimo od socijalnih partnera da se prizna da nije postignut cilj direktive o rodilnom dopustu, e, te da bismo trebali e, revidirati neke klauzule i revidirati odnosno izmijeniti direktivu pogotovo u smislu e, financijske naknade i instrumenata obiteljske politike koje bi trebali biti individualna prava i prenosiva prava da bi bili e, privlačni i muškarcima. Kao što sam rekla, ovo je e, tekst kako sada stoji, ali ja ću predložiti vlastite amandmane da bismo e, mogli o tome raspraviti a mislim da bismo trebali iskoristiti u najvećoj mogućoj mjeri postojeći kontekst i prijedloge e, Europske komisije jer imamo direktivu o e, roditeljskom dopustu i dokument o e, zaposlenim ženama koji isto tako sastavila komisija, ali to će biti dio šireg paketa koji uključuje i razmjenu dobre prakse i druge prijedloge, a sve će to biti učinjeno u kontekstu roditeljskog dopusta. Dakle, trebalo bi mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju iskoristiti u najvećoj mjeri, pa e, odaslati ovu poruku i parlamentu e, te je važno govoriti o rodnoj neravnopravnosti na e, tržištu rada i razlike u plaći e, i isto tako u mirovini i zapravo situacija je takva da e, žene koje brinu o djeci i koriste roditeljske dopuste međutim e, u cilj jednakosti kod zapošljavanja je postizanje većeg stupnja ravnoteže e, kod korištenja roditeljskog dopusta da bi to mogli raditi i majke i očevi e, te da se postigne veća jednakost između muškaraca i žena u tom smislu. A i to ćemo moći učiniti na konkretni način e, kad komisija e, otkrije svoj e, zakonski prijedlog i e, kad vidimo kako će se to vremenski odvijati, e, moramo naravno i državama članicama dati dovoljno vremena da prilagode nacionalno zakonodavstvo. A mora nam biti i jasno da desetgodišnji okvir unutar kojega države članice imaju vrijeme za prilagodbu svog zakonodavstva i individualna prava koja nisu prenosiva i predstavljaju naknade za oba roditelja da e, zapravo je to jedan od elemenata e, koji vodi prema jednakosti e, žene i muškaraca na tržištu rada. Toliko za uvod, a sad možemo otvoriti raspravu i čuti od naših kolega što oni o tome misle.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 sigurno podržavamo mogućnost da se stvori veća mogućnost za korištenje roditeljskog dopusta i za očevi i za majke. Sigurni smo da je ovo nužno jer želimo podržati obitelji kao takve koliko god je to moguće. U ovom mišljenju želim naglasiti, a u tom smislu ću podnijeti i amandman, da roditeljski dopust predstavlja nešto čemu je prvenstvena namjena da se skrbi o djeci i to bi morao biti pristup ovom dokumentu. Produženje ovog razdoblja za šest mjeseci bez mogućnosti prenošenja odgađanja, ne mislim da je to najbolje rješenje, mislim da bismo trebali zadržati ovlasti država članica da odlučuje o tome. Mislim da moramo imati na umu da se ovdje radi sporazumu socijalnih partnera, te da je u interesu država članica da zadrže određene ovlasti po ovom pitanju. Te pitanje prenosivosti i trajanja ovog dopusta dosta je osjetljivo. Mislim da bi i roditelji trebali imati određene mogućnosti odlučivati o tome. Također želim naglasiti da se ovdje radi o okvirnom sporazumu. U ovom konkretnom slučaju ne procjenjujemo niti ocjenjujemo učinak direktive, već okvirnog sporazuma. Te mislim da je ovaj sporazum način na koji je izrađen i na koji se treba provoditi, mislim da on ispunjuje svoje ciljeve. Istovremeno slažem se s tim da je moguće poboljšati ga, te ćemo mi uložiti određene amandmane kako bismo poboljšali ovaj dokument, e, uvjete za korištenje roditeljskog dopusta, podržavam dakle, pristup tržištu i svakako se nadam za boljom suradnjom i za dobrom suradnjom u budućem. Svakako vam želim zahvaliti. Hvala lijepa. Sad gospođa Suber. Um,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 se e, mogu nazvati relativno e, niskima ako dakle nisu baš 100% u e, visini plaća. Ono što je važno jest da se može nastaviti s normalnim životom u trenutku kad ima čak i više e, troškova i za to se e, za to postoje različiti modeli u različitim državama, a i oni koji e, zapravo su vrlo nepravedni ili uopće ne funkcioniraju. Ako se revidira ova direktiva, onda je vrlo važno riješiti pitanje naknada e, upravo radi socijalnih e, elemenata i bilo bi dobro znati da li socijalni partneri e, dijele s nama ovaj, ovo stajalište. Možemo reći da danas znamo da je situacija e, što se roditeljstva tiče, barem u Portugalu, e, da se uglavnom traži i ta niska e, rodiljna naknada kad su i plaće zapravo vrlo niske onda se traži i ta naknada koja e, roditeljima pripada i oni rade e, zapravo u neformalnoj sferi e, da povećaju prihode obitelji. Naravno da to ovisi o visini prihoda koje primaju. Ali s druge strane ono što predlaže Europska komisija, to jest e, činjenica da e, ona povlači, e, povlači tu direktivu o roditeljskoj naknadi zapravo predstavlja i određene rizike jer zapravo nisu donesene nikakve mjere, već samo se govori o nakanama e, ili namjerama i e, planovima za e, fleksibiliziranje ovog područja rada, odnosno da bi sama zanimanja postala što je moguće fleksibilnija, da bi se moglo koristiti e, roditeljske naknade na najbolji način. Trebalo bi po meni odbaciti ovakve prijedloge jer ono što se e, time čini je zapravo veća eksploatacija samog e, radnika. Ja sam suglasna s ovim dijelom koji se odnosi e, na e, neprijenosne e, dijelove, odnosno neprijenosne elemente tih naknada i da bude obvezno da se rasporedi vrijeme korištenja roditeljske naknade koja nije prijenosna. Imali smo dosta dvojbi oko navedenog i e, zanima me jeste li vi s ovim suglasni budući da e, situacija u ogromnoj mjeri odstupa, odnosno je različita od države do države i e, bilo bi vrlo teško nametnuti rješenja, ali sigurno trebamo postići bolju ravnotežu. Nisam siguran trebate li e, trebamo li zadati e, obveznu minimalno trajanje roditeljskog dopusta i posebno e, proširenje toga na šest mjeseci, što bi značilo 20 tjedana za majke i četiri tjedna za roditelje ili će svaka država članica na razini na nacionalnoj razini napraviti tu e, raspodjelu pa prema tome budući da ovo nije jasno molim vas za pojašnjenje. Hvala lijepa. hvala predsjednice, hvala i vama izvjestiteljice, dakle jedna te ista osoba. Hvala vam što ste predstavili ovo izvješće. Ono ide u pravom smjeru. Ovo je odličan temelj za danji razgovor, ali mislim da pomirenje profesionalnog i osobnog života je od značaja za žene. A, netko je pao, ne znam ja se u redu, jeste. Dakle, kako bi žene bolje mogle sudjelovati u tržištu rada. To je također i ovo što je kolegica rekla o plaćama koje su smanjene, dakle koje treba nadoknaditi, ali radom na crno, to je problematično. Dakle, govori se o ocjeni direktive. Ova direktiva je razočaravajuća, čak i gore od toga, katastrofalna. Dakle, nisu uspjeli poboljšati ono što su trebali napraviti, nije se uspjelo bolje uključiti žene na tržište rada. Tijekom rasprava ponekad čujem da statistike pokazuju da smo na pravom putu jer ima sve veći broj žena koje rade, ali to je ciničan pristup jer kad se malo zagrebe ispod površine uvidi se da se poboljšanje žena na tržištu rada objašnjava time što su muškarci od početka krize e, sve više e, gube svoja radna mjesta i imaju nesigurna radna mjesta. Dakle, to je po načelu spojenih posuda nešto što e, ukazuje odjednom da su žene u polaštenim položaju. No, tome nije tako. I kada se pitamo koliko dugo bi se trebale žene i muškarci e, povući s tržišta rada kako bi se za djecu, to je ozbiljno pitanje tu i onda i pitanje povratka sa odgovarajućim plaćama. Dakle, svi ovi zahtjevi koji ste e, istakli u svom nacrtu mišljenja e, u potpunosti ih podržavam, treba tražiti reviziju direktive i mislim da tu imamo čitav niz mjera, odličnih mjera, također ste govorili o financijskim nadoknadama, tu bi se moglo također i povećati trajanje te nadoknade s 4 na 6 mjeseci. Mislim da demografski izazovi s kojima je suočena Europa danas omogućuju da se ulaže u takve sustave. Jer vidjeli ste što više ima e, vrtića jaslica, što su bolji uvjeti za, porodilj, za rodiljski dopust, to je e, veća stopa E, to je veći prirodni, više prirodni u zemlji jer e, žene i muškarci znaju da se može pomiriti obiteljski i profesionalni život. 14. prosinca povjerenica Jourova će doći na izvanredni sastanak našeg odbora u Strasburu kako bi razgovarala na ovu temu s nama i trebali smo iskoristiti u prigodu da joj postavimo prava pitanje i da se okrenemo prema budućnosti. Hvala. Hvala vam lijepa. Najpša hvala. Većina ovoga što ste rekli u potpunosti se nadovezuje na nacrt izvješća koje ja predstavljam danas, no želim, željela bih znati da li biste mogli malo više da osvrnuti se na razgovore koje ste vodili sa kongresom e, e, europskih sindikata i o njihovim e, i o izazovima s kojima su oni suočeni kako bi se postarali da je ovo nešto što će pomoći rješavanju i napredovanju radnih pitanja. Hvala. Hvala lijepa, gospođa Rena. Hvala, predsjednice. Hvala vam i u svojstvu izvjesteljice na ovoj današnjoj raspravi. Mislim da ste doista ukazali na prave prioritete, te da ste prioritete preuzeli kolege. To je pitanje financijske nadoklade kada se govori o obiteljskom i profesionalnom životu, zatim roditeljskih dopusta za muškarce i žene. I to je sve nešto što treba staviti u vezu sa pitanjem siromaštva, to treba govoriti i o siromaštvu žena. To su ti dopusti, odnosno u biti to je vrijeme kada su one na dopustu, a istovremeno rade. To je, o tome treba govoriti. I zatim danas imamo društva koja gdje nemamo pravu ravnotežu između e, osobnog života i rada i e, oni koji najmanj, najloše proživljavaju to su muškarci jer je ogroman pritisak e, posla na njih, a nemaju dovoljan pristup e, onom dijelu života koji nije podređen poslu. O tome se može i ovdje govoriti na odboru za e, žene, za prava žena. Mislim da su to pitanja koja treba pokrenuti i koja se tiču muškaraca. Eurofam je napravio studiju o nelagodi muškaraca na radnom mjestu koji su podvrgnuti ogromnom pritisku s obzirom na vrijeme koje moraju posvetiti poslu, a ide na uštrb osobnog života. Zatim, e, dopusti. Ove tri mjere za muškarce, za žene i općenito roditeljski dopust nisu dosljedni i to navodi ipak više žene da uzimaju taj roditeljski dopust i slažem se sa, s kolegicom koja je govorila o procjeni toga svega i to, tu se pokazuje da e, roditeljski dopust prvenstveno uzimaju žene usprkos svim naporima koji su poduzeti. Dakle, ova tri prioriteta mi se čine važnim. Ne znam da ste u okviru ovog izvješća govorili o novim obiteljskim e, formama, da kad se govori o tom, toj mogućnosti transfera, što s obiteljima, rastavljenim obiteljima, dakle, glede pitanja prebacivanja roditeljskog dopusta, prava na roditeljski dopust. Dakle, ne smijemo zanemariti činjenicu da svaka treća obitelj e, je e, obitelj je rastavljena obitelj, dakle moramo uzeti, imati to u vidu kada govorimo o ovim transferima. Gospođa Noel, e, zadnja. zu wie man über diese... Ja, bih e, se malo spremila na terminologiju koju koristimo ovdje. Čujem da se ovdje govori o porodiljnom. To nije roditeljski dopust, već roditeljsko vrijeme, da li se govori o dopustu ili o vremenu posvećenom roditeljstvu? Jer svi oni koji su e, vremena s djecom e, doma, e, znaju dobro da se tu ne radi ni o kakvom dopustu, već o vremenu posvećenom roditeljstvu. Por supuesto que, que no son vacaciones y... No da, e, ne znam kako se to prevodi na pojedine e, jezike, kako to je terminološki uređeno, međutim svakako ćemo paziti na to. Zahvaljujem vam e, na intervencijama i mislim da manje više možemo reći da smo na istoj crti što se tiče naših općenitih ciljeva i da ovaj odbor e, je e, zadužen za mišljenje, a tu je i gospođa Arena koja će nam pomoći e, da se što je moguće e, bolje uklopi e, naše izvješće u konačno izvješće e, odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. I mislim da po onome što se čuje da je očito da po onome što znamo i što imamo uvida treba inzistirati da neke stvari budu doista e, transferibilne i da to bude obvezno i mislim da smo tu e, svi suglasni. Mogu reći e, i nešto sasvim konkretno o situaciji u Španjolskoj. Kad nije bilo nikakve mogućnosti za očinske dopuste, dakle neovisno E, samo su dakle majke mogle ići, ali e, očevi su mogli uzeti jedan dio toga, e, ali samo 2% očeva to koristilo. Jer je zapravo se smatralo kao da otac uzurpira time jedan dio te naknade. Kad se to radi, odnosno kad se e, kad se uvelo e, dva e, tjedna očinskog dopusta na punoj plaći, onda je silno porastao broj očeva koji su uzimali takav dopust. A to znači da možemo više izjednačiti, u većoj mjeri izjednačiti prava e, očeva i majki e, u smislu prava koja nisu prijenosna i e, na taj način imati veću jednakost u skrbi o djeci i više jednakosti na tržištu, ukupno na tržištu rada. Znam da je to delikatna stvar trenutno, međutim moramo se s tim početi e, boriti i trebalo bi e, napraviti jedan fleksibilni kalendar za svaku državu e, posebno da se izjednačuju tu naknade za očeve i za majke i da se ne mora jedno, jednima prava povećati da bi se drugima uskratila, odnosno da se može e, utvrditi određen broj tjedana za e, rodilni dopust i e, napraviti jedan jednu dobru ravnotežu između jednog i drugog. Vidjet ćemo kako ćemo to sročiti i uobličiti u e, mišljenje koje ćemo podnijeti odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja. E, a što se tiče e, E, e, krajnjeg roka, jer krajnji rok je 11. siječnja pa onda 17. imamo sastanak opet 17. veljače. A sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće pod naslovom e, ostvarenje cilja u borbi protiv siromaštva u e, svjetlu rastućih troškova za kućanstva. Julie Ward je izvjestiteljica i to je opet mišljenje dakle e, koje ćemo čuti. Gospođo Ward, izvolite. Um, Hvala lijepo predsjednice. Izuzetno mi je drago što sam imala priliku raditi na ovoj zanimljivoj temi. U ovom trenutku, posebno imajući u vidu srednjoročnu reviziju strategije Europa 2020. Ako Evropska unija ne donese političku odluku da se bori protiv suromaštva, nećemo uspjeti postići cilj e, smanjivanja e, broja ljudi koji se nalaze u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti, dakle da se taj broj smanji za 20 milijuna do 2020. Posebno se trebamo osvrnuti na rodne aspekte siromaštva. Moramo imati odlučne ciljeve kako bismo postigli e, taj zadani cilj sa snažnim naglaskom na rodnu dimenziju ovaj odbor mora naglasiti i zapravo riješiti probleme feminizacije siromaštva. Ja sam se sastala sa nizom nevladinih udruga i razgovarala sam s kolegama iz odbora za zapošljavanje. Izvješće odbora za zapošljavanje stavlja veliki naglasak na energetsko siromaštvo i premda je to važan čimbenik iz rodne perspektive, u ovom mišljenju želimo obuhvatiti čitav niz međusobno povezanih čimbenika koji dovode do siromaštva, koji su vezani uz troškove i dohodak. Treba nam holistički pristup siromaštvu koji će riješiti međusobno povezane rodne aspekte. Nije e, dovoljno da se bavimo samo materijalnim siromaštvom, nego se moramo zapitati što bi ljudima koji su izloženi opasnosti od siromaštva, posebno e, ženama, bilo potrebno kako bi mogli ponovno sudjelovati u društvu. Jedna od udruga s kojima sam bila u kontaktu e, istaknula je upravo dostojanstven život. Žene se nalaze nesrazmjerno opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti kao e, što su i najviše pogođene mjerama štednje. trišest 23,6% e, muškaraca je u opasnosti od siromaštva. Inače imamo 20, 2010. je bilo 22,1% muškaraca i 24,7% žena, što nas navodi za zaključak da je došlo do povećanja u posljednjih pet godina. Žene su isto tako više izložene rezovima u e, javnim uslugama i češće su zaposlene na nesigurnim radnim mjestima. Postoji velik broj e, kućanstava na koje koje su uglavnom e, na kojima su gdje su žene glavni koje vode žene i koje su izložene energetskom siromaštvu. U zemljama poput moje, u Ujedinjenoj kraljevini gdje imamo hladne zime, čovjek bi mislio da smo više izloženi tome u odnosu na sredozemne zemlje. Međutim, ako se pogledaju brojke, i sredozemne zemlje također imaju velikih problema e, kada je riječ o e, podmirivanju troškova grijanja. I dakle, pitanje grijanja zimi odražava i e, opću e, izloženost e, kućanstava koje vode žene. Žene su isto tako izložene kao izbjeglice i tražitelji azila, žene u marginaliziranim zajednicama poput Romkinja, te žene sa invaliditetom nailaze na posebne probleme, za to su potrebne ciljene politike i to mora biti uključeno u nacionalne strategije za smanjivanje siromaštva. Na razini Europske unije moramo od komisije tražiti e, da vodi dosljednu politiku, to vrijedi i za države članice. Nema smisla da se provode mjere štednje koje će dovesti do porasta siromaštva s jedne strane, a promicati e, socijalno osjetljivu politiku s druge strane. Mora postojati i e, snažna socijalna E, dimenzija u europskom semestru i preporukama pojedinim zemljama što se mora odraziti u nacionalnim planovima za smanjivanje siromaštva. Komisija nam je obećala Europu sa trostrukim socijalnim A. Moramo tražiti od njih da nam objasne što to znači i da njihovi ciljevi budu ambiciozni. U kontaktima s civilnim društvom e, dotaknuli smo se nekoliko točaka. Ja sam se odlučila da počnem raditi na ovom izvješću kao osoba koja nije imala dovoljno stručnog znanja i zato sam e, odlučila dobro proučiti tu problematiku. Korištenje kućanstava samo kao definicije samo po sebi je problematično, jer bi to podrazumijevalo da su sva kućanstva jednaka, što u stvarnosti nije točno u kućanstvima vrlo često postoji nejednaka raspodjela dohotka. Moramo zatražiti da se da prikupljanje podataka bude individualizirano u državama članicama na način da se socijalna i ekonomska prava žena sagledaju pojedinačno. Isto tako moramo uzeti u obzir izloženost žena kao potrošača što mora biti ugrađeno u direktivu o zgradarstvu. Nacionalne politike o energetskoj učinkovitosti također moraju biti usmjerene na najranjivije potrošače i posebno na žene koje su suočene sa višestrukom diskriminacijom. Potrebno je više podataka o tome što dovodi do toga da žene postaju beskućnici. Isto tako je bitno vidjeti koja je veza između troškova u kućanstvu i dohotka. Žene beskućnici uglavnom su se, dakle o tome se ne mogu pronaći podaci. E, čak ih se ne vidi često ni na ulici. One ne traže sklonište. Na neki način bi se moglo reći da su nevidljive. Isto to možemo reći kada je riječ o podacima, naprosto ih nema. Potrebni su nam e, također podaci o plaćama, o zaduženosti kućanstava i o poreznim politikama. Borba protiv e, nesigurnih radnih mjesta te razlika u plaćama između žena i muškaraca mora biti u središtu strategije Europske unije za suzbijanje siromaštva. Ženske udruge na terenu moraju biti uključene na izradu politika na svim razinama. Postoji još brojne konkretne preporuke koje ćemo iznijeti, sada nisam imala vremena da ih sve iznesem, no glavna je poruka da je siromaštvo posljedica e, različitih međusobno povezanih čimbenika, te da se reproducira i multiplicira iz naraštaja u naraštaja ako se ne počne rješavati. Tako da e, što su žene siromašnije, to su siromašnije djeca. Zato nam treba jedan holistički pristup rješavanju ovoga problema i zato se radujem doprinosu svih izvjestitelja iz Sijene. Hvala. Puno vam hvala. Ne znam, e, želi li netko od kolega nešto dodati? Ne, čini se da smo sto posto uvjereni u ovo što smo čuli. Ako mi dopustite da se nadovežem na pitanje beskućništva i žena, Đulija je upravo spomenula koliko je teško dobiti točne brojke o broju žena koje su beskućnici. Siromaštvo dovodi do toga da žene postaju ovisne, a sama definicija beskućništva je, dakle to su ljudi koji nemaju krov nad glavom. Međutim, to isto tako znači da ti ljudi nemaju mjesto gdje mogu prespavati, gdje se osjećaju sigurnima, što zapravo navodi mnoge žene, dakle velik broj žena na taj način završava u e, prostituciji. Prije niz godina ja sam obišla neke beskućnike u Oksfordu i e, bilo mi je rečeno da ih možemo brojati samo kada spavaju. Tako da, međutim, mnogo je sigurnije biti budan e, i mnogo je lakše noću biti budan, a spavati danju kada je nešto toplije. No, mi smo im zamolili da e, da legnu kao da spave jer ih u nismo mogli prebrojati. I takvi statistički podaci ne daju pravu sliku. Mislim da to vrijedi posebno za žene i mislim da je, ova, da je ovo prava prilika da definiramo pojam beskućništva i da vidimo kako se to može odnositi na žene. No, u svakom slučaju pozdravljam vaše izvješće. Radujem se izvješću. Hvala. Mislim da moje ime nije tako teško izgovoriti. Nadam se da ćete ga jednom uspjeti izgovoriti ispravno. Želim zahvaliti kolegici Ward na ovom mišljenju koje je vrlo zanimljivo. Mislim da se dotiče nekih vrlo zanimljivih problema. Bilo bi dobro vidjeti kako možemo spriječiti siromaštvo u svjetlu rastućih troškova u kućanstvima. Kad je riječ o tom pitanju, teško je previdjeti činjenicu da postoji sve veći problem isključenosti zbog troškova energije i to je također jedna pojava koja je sve prisutnija u Europskoj uniji. Sve veći broj ljudi ne može podmiriti račune za električnu energiju i grijanje. Da kako to je povezano sa e, klimatskom politikom i zapravo na neki način proizlazi iz nje. Trebali bismo obratiti pozornost na siromaštvo e, kućanstava koje vode samohrani roditelji, te siromaštvo u velikim e, obiteljima. Izvjestiteljica je s pravom istaknula da siromaštvo proizlazi iz niza čimbenika kao što su fiskalna politika i u tom smislu moramo imati sektorska rješenja. Dakle, to mora imati veze i sa pristupom električnoj energiji, a nisu svi ti čimbenici e, nužno rodno uvjetovani. Spomenuli ste problem beskućništva, što je veliki problem. Naime, ono što se događa je da ti ljudi u nekom trenutku u svom životu postanu nevidljivi, više ih e, nitko ne primjećuje, ljudi koji žive s njima e, u istom prostoru ih više ne primjećuju. Zato mi smo, bismo trebali e, razmotriti mogućnost da donesemo neka strukturna rješenja za taj problem. Siromaštvo u velikim obiteljima ukazuje na to da nemamo dobre politike za potporu obiteljima. Taj oblik siromaštva nam ilustrira činjenicu da u velikom broju država članica Europske unije socijalne i obiteljske politike daleko su od onoga što priželjkujemo. Također mislim da nam trebaju programi koji će pomoći obiteljima gdje su roditelji samohrani. Mislim da nije dobro da se izmišljaju fiktivni razvodi kako bi se dobili bolji uvjeti. To je ono što se događa u nekim zemljama. Da bismo imali, da, naime roditelji da bi imali e, bolju socijalnu pomoć, e, odlučuju se na razvod kako bi iskoristili e, sustav. Hvala vam lijepa. Evo sad ste dobro izgovorili moje ime. Gospodin Sebastijan. Ja bih htio samo iznijeti nekoliko komentara na temu dobrog vremena u sredozemnim zemljama. To nije istina, ovisi e, ovisi gdje se nalazite ako je riječ o, obali onda je situacija bolja evo naša predsjednica ne živi na obali ako dolazi iz Španjolske nego živi u središnjem dijelu Španjolske gdje zimi zna biti vrlo hladno. U Portugalu, Španjolskoj i Italiji imamo velik broj zgrada koje su izgrađene 70 ili 80 godina prošlog stoljeća. Te zgrade su loše kvalitete, ne ispunjavaju standarde Europske unije, tako da e, su troškovi grijanja ponekad viši nego u drugim zemljama na sjeveru Europe. Vi možete imati 10 stupnjeva Celzijevih vani i istu tu temperaturu unutar kuće, što je vrlo hladno. Eh, htio sam samo podsjetiti na to jer ponekad eh, ljudi imaju krivu percepciju da je na jugu uvijek toplo. Želim vam čestitati na izvješću koje je vrlo zanimljivo. Hvala vam. E, još imamo jednu intervenciju, gospođa Ward, koja želi zaključiti ovu raspravu. Thank you very much for your Hvala svima na komentarima. Mm, vidim da postoji velika potpora članova odbora za ovo mišljenje. Hvala vam na tome. To će meni olakšati posao i zahvaljujem Catherine što je još jedan put istaknula problem beskućništva. Možda bi bilo korisno da dobijete popis udruga s kojima sam bila u kontaktu i na taj način ćete vidjeti odakle sam dobila informacije. Dakle, Evropski, Evropska mreža protiv siromaštva, Evropski ženski lobby, Eurodiakonija, s kojima sam se sastala jučer. To je jedna udruga koja e, pruža pomoć ljudima u kriznoj situaciji. Mislim da oni dobro poznaju zajednicu i e, djeluju u raznim državama članicama, od, njima, od njih smo dobili dobre informacije. Zatim sam razgovarala sa European Institute for Gender Equality i Building Performance Institute for Europe. Tu smo razgovarali o konkretnim pitanjima, o e, zgradama koje nisu dobro izolirane. Znam kakva je situacija u Portugalu, budući da sam tamo provela dva tjedna u prosincu u portugalskim planinama i tamo je vrijeme bilo upravo kako ste opisali. Ja sam isto tako imala tu percepciju da idem na jug. I zato sam i htjela spomenuti ovo pitanje jer mi na sjeveru često mislimo da je to problem e, kod nas, a da nije problem drugdje. Tako da mi je bilo drago što sam to otkrila i u statističkim podacima. Zatim smo razgovarali sa Fajansom, Europskom mrežom za beskućnike. Prema tome imala sam priliku razgovarati s velikim brojem udruga od kojih sam dobila informacije. Što se tiče podmirivanja troškova grijanja i klimatskih promjena, e, ja ne mislim da tu trebamo birati između jednog ili drugog. E, moramo razmišljati dugoročno i znam da je ovaj odbor izradio još jedno izvješće, ja sam bila izvjestiteljica u Sjeni i Monika Vana je radila na tom izvješću, a riječ je bilo o zelenim radnim mjestima za žene. Mislim da u ovome odboru moramo raditi na holistički način i to na čitavom nizu različitih e, pitanja. Dakle, ako razgovaramo o tome kako žene mogu živjeti dostojanstveno, kako mogu podmiriti račune, dakle to je E, jedna strana. Međutim, moramo razgovarati isto tako i o klimatskim promjenama. Ne možemo reći da ćemo ulagati u fosilna goriva e, ili da ćemo mijenjati klimatske, e, klimatsku politiku zato što žene nisu u stanju podmiriti svoje račune za grijanje. Dakle, ako ne budemo rješavali pitanja i ako ne budemo rješavali same uzroke problema, onda nećemo to riješiti za našu, za buduće naraštaje. E, zato sam ispomenula pitanje energetske učinkovitosti zgrada. Mislim da je to pravi smjer. A politika štednje je uistinu dovela do toga da su žene bile te koje su e, zapale u siromaštvo, dakle to ih je gurnulo u siromaštvo. Ja dolazim sa sjeverozapada Engleske i znam da u mojoj izbornoj jedinici e, je došlo do porasta siromaštva, to je siromaštvo već bilo prisutno prije krize, međutim sada je postalo još ozbiljnije nakon krize. Mislim da sam e, odgovorila na većinu pitanja, sada ću stati, i želim svima zahvaliti na potpori i na iskazanim komentarima. Hvala lijepa. Krajnji rok je 10. E, prosinca za predavanje amandmana, a 28. siječnja će odbor e, glasovati, a 17. veljače ćemo e, u MPU odboru glasovati koji je nadležan a sad e, možemo prijeći na glasovanje. Evo još e, vam dajem minutu e, da uključite svoje kartice i da se da sjednete, zauzmete svoje mjesto.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 Bueno, pues eh, comenzamos con... Mislim da možemo početi. Empezamos con la votación del informe. Počet ćemo s glasovanjem. O izvješću gospođe Bjorke, a to je provedba preporuka parlamenta iz 2010. godine socijalnim standardima i standardima zaštite okoliša ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti. Možemo li započeti? 16. amandman za, protiv, Suzdržani. Provjerit ćemo. 16. amandman. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvaja se. 15. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 17 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 3, oprostite, 19 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 21 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 20 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest, kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, nisam sigurna, provjera 35. Otvaram glasovanje. Se Zatvaram glasovanje. Usvaja se 36 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 37 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 7 za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39 za, 39 usmeni amandman, kažu mi. Gospođo Vjerde, imate li vi to ja mislim da se zapravo e, radi tu o e, možda nekoj zaboni u prijevodu. Dakle, EU strategija o ravnopravnosti muškaraca i žena, e, dakle tu nema rodne dimenzije u trgovinskoj politici. Ne se la Da, ako nema nikakvih primjedbi, možemo glasati s tim. 39 za, protiv suzdržani 40 za, protiv, suzdržani, provjeravamo 40. amandman, otvaramo glasovanje, Zatvaramo. odbija se, 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četiri. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pet. za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedam. za, protiv, suzdržani,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 E, gospođo Bjork, čestitke usvoja se. i pasamos a la votación del informe sobre implementación. I sad prelazimo na informaciju o e, provedbi i preispitivanju strategije Europe, odnosno Europske unije za Srednju Aziju. E, za, protiv, kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvoje se 18, za, protiv, suzdržani, usvoje se 19, za, protiv, suzdržani, usvoje se 20, za, protiv, suzdržani, usvaja se 31, povučeno, 23, za, protiv, Usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Malo sam se izgubila. Kompromis 6, otvaram glasovanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 15 za, 10 protiv, 37 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 38 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 39 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 40 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 43 za, protiv, suzdržani usvaja se 34 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 1 za protiv suzdržani 4 za protiv suzdržani usvaja se amandman 6 u dva dijela prvi dio za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv suzdržani. Malo smo se umorili, čini mi se, ne vidim baš e, ni ruke. Drugi dio šestog amandmana. Tko je za? Protiv? E, sad sam tek zbunjena. Elektronička provjera. Drugi dio za amandman šest. Otvaram glasovanje. Se cierra. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sedmi amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Osam za. Protiv. Us, suzdržani. Usvaja se. Devet za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Deset za. Protiv suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, protiv i e, suzdržani, usvaja se. No, sada elektronično glasovanje o konačnom e, izmenjenom mišljenju. Otvaramo, zatvaramo.

Bueno, pues ya hemos Imali smo malo vremena za predahnuti da bismo počeli ponovno s raspravom, raspravom koja će sad krenuti. Lijepo vas molim. Evo, sam malo mira. Dakle, krećemo s raspravom po sedmoj točki e, dnevnog reda, a to je e, rad žena u domaćinstvima i njegovateljicama u Europskoj uniji. Gospođa Kuneva je izvjestiteljica e, i iz odbora za zapošljavanje i socijalna pitanje i ona će nam sad dati svoje izvješće, a mi ćemo onda oblikovati mišljenje. Hvala predsjedaviće. Dragi kolege, dopustite najprije da vam zahvalim na amandmanima. Glede većine njih e, mogu vam reći da se slažemo i to me veseli. Međutim, neki kolege nisu htjele da postoje ikakva nova pravila u ovim pitanju. Pa mi ovdje govorimo o ljudima koji uživaju manji stupanj zaštite. Stoga treba zaštititi te osobe i odluka da se izradi platforma za njihovu zaštitu je nešto što je izglasano na odboru Ample prije dosta vremena i tu nisu obuhvaćeni ovi radnici, ova kategorija radnika. Neki kolege, nažalost, i dalje se protive valjanoj provedbi e, pravila zaštite, postojećih pravila zaštite. Kako to može biti? Zašto nam je potrebna veća zaštita? Dopustite da nastavim da vam kažem ponešto o amandmanima o kojima bih željela raspraviti s vama. Prva stvar jest amandman 78. koja smatra da treba priznati vrijednost rada u domaćinstvima i njegovateljica. Ja slažem s ovim, ali samo djelomično. Nije dovoljno priznati vrijednost pruženih usluga. Potrebno, potrebno je više potrebno je priznati i urediti taj rad, uvesti pravila o tom zanimanju. 93. i 94. amandman. Kolege traže da e, se izvješće na in, vlastnu inicijativu izradi strane Europskog parlamenta. Ja se ne slažem s tim. Zašto? Jer potrebno je prvo prvi korak napraviti ovaj podsrek da se započne inicijativa e, reguliranja ovog rada u domaćinstvima. Dakle, na nama je da izradimo pravila. Nije potrebno samo iznijeti samo puste želje i to je razlog zašto radimo na ovom izvješću. Zatim amandman 107. povezan s važnim koracima potrebe da se napreduje na zaštiti radnika u domaćinstvima. Ovdje se radi o vođenju dijaloga, regulatornog dijaloga, a i ova inicijativa ostvarila je zadovoljavajući napredak. Zatim, e, aspekt koji se tiče migranata, amandman 136. Da, slažem se, ovo je odličan prijedlog koji dopunjuje druge postojeće odredbe, dakle slažemo s ovim amandmanom. Također su mi 140. 141. i 142. te 143. bili zanimljivi, dobri, gdje se predlaže da komisija izradi izvješće s ciljem da se iznese vrijednost, da se analizira vrijednost i doprinos rada domaćinstvu i njegovatelja. Mislim da će ovo izvješće kada bude izrađeno pokazati sljedeće, da mimo socijalne vrijednosti ovog rada e, vidjet će se do koje mjere se tu daje doprinos razvoju svakog društva. Zatim, amandman 148 je dobar, slažem se to govoreći sa ovim 148. amandmanom, no vjerujem da bismo trebali ići malo manje daleko. Naime, prije nešto tražimo od e, radnika u domaćinstvima da imaju određene sposobnosti i kvalifikacije, trebali smo najprije vidjeti, postarati se da postoji određeni sustav koji će priznati te e, sposobnosti i kvalifikacije. Trebalo bi napraviti sustav obuke koji će omogućiti tim radnicima da ih razviju. 159. je dobar glede zaštite radnika u domaćinstvima u e, diplomatskim rezidencijama. Neću vam skrivati da postoje brojni ovakvi slučajevi gdje se zloporabe radnici u ovakvim mjestima. Zatim amandmani gospodina Suna. Želim vam najviše zahvaliti što ste ukazali na problem krijumčarenja. Tu postoji veliki problem. I povezan je sa spolnim, verbalnim i drugim vidom zlostavljanja. 162. amandman zahtjeva da se drže članice staraju za provedbu ovoga, to nije dovoljno. Nije dovoljno tražiti dodatnu inicijativu, ne moramo vršiti pritisak. Ovdje nas upućuje na pravi put, ali e, možda je malo nedorečeno. Postoji još nekoliko amandmana koji se poklapaju sa ovim izvješćem, ali ipak dodaju korisne elemente glede dodatne zaštite radnika u domaćinstvima. I konačno, dopustite mi da ponovno zatražim vašu podršku bilo bi dobro da zajedno radimo kako bi stvari bile savršeno jasne, da objasnimo kako ljudi koji žive s nama u našim kućama, koji skrbe za starije, djecu, koji čiste, pospremaju, to su ljudi koji treba imati pravo e, uživati u državnom životu, to je vrijedna kategorija društvenih radnika i trebali bismo se prema njima ponašati kao prema pravim vrijednim radnicima, a ne prema drugorazrednim osobama i ne smije tu biti također nikakve diskriminacije rodnog tipa. Dakle, to se mora biti savršeno jasno i budimo riješeni po ovom pitanju. Svaka riječ u ovom tekstu treba imati za cilj da se zašte žene, osobito žene koje rade u domaćinstvima kako se ne bi osjećale e, napuštenima. Hvala. Hvala vam lijepa, gospođo Kuneva. E, sada vam dajem riječ da se javite, gospođa Mirna, gospođa Koraca, gospođa Juto. Thank you very much. hvala. Želio bih zahvaliti gospođi Kunevoj na dosadašnjem radu i objasniti da su moje amandmani za cilj pojačati tri aspekta koja već stoje u izvješću. Kao prvo izrabljivanje. Radnik, e, radnici u domaćinstvima su prvenstveno žene i to tu se pružene odgovarajuće uvjeti za zloporabu. Nažalost, to je siva zona tržišta rada gdje se neštite dovoljno temeljna ljudska prava, stoga nam je potrebna jača, učinkovitija zaštita od iskorištavanja u radnika u domaćinstvu, zatim spona s migracijom. Veliki broj žena radnica u domaćinstvima su migranti, nedokumentirani, bez dokumenata, a oni su, one su osobito podložne iskorištavanju Oni ne mogu od, zbog straha e, od deportacije e, prijaviti svoje e, poslodavce. I treće, priznanje ovog cjelokupnog sektora nešto je što je s pravom spomenula gospođa Kunova. Naime, mi vjerujemo da radnici u domaćinstvima mogu stvarati gospodarski rast, stvarati radna mjesta i moraju biti obuhvaćeni inovativnim radnim modelima. Može se povećati privlačnost e, tog e, sektora i ovaj rad treba biti priznat i vrijednovan. Ja se veselim suradnji e, sa izvjestanjima Sjeni mislim da će ovo biti plodna suradnja i da ćemo moći napred dobro izvješće. Hvala. Hvala gospođo Milnar, gospođa Koraca, imate riječ? Nešto hvala, ja govorim u ime svoje drage kolegice Roze Esturijas, koja je izvjesteljica u sjenim ime Europskih pučana, koja ne može biti tu, nažalost, danas. Želi se zahvaliti izvjesteljici na tome što je ukazala na ovako važnu temu koja, e, koja često ispada iz e, političkih prioriteta, a ovdje je cilj da se da dostojanstvo i da se prizna kvalitet rada radnika u domaćinstvima u Europskoj uniji i e, koje su nerijetko migrantice izvan Europske unije. Dakle, važno je da pružimo punu podršku u borbi protiv e, ilegalnog statusa, izrabljivanja i da se u nekim slučajevima može legalizirati taj rad ilegalnih radnika. Podržavamo isto tako inicijativu da se napravi e, studija kako da se usporede najbolje prakse državama članicama. E, ona se nadovezuje zatim... Evo, započela sam s pozitivnim elementima, predsjedavajuća sam da znate. Dakle, ovdje je element, e, točka 11. O, o, o, i 19. socijalno isključenost. Tu se ohrabruje potiče države da provode e, policije politike za boru protiv isključenja, zatim borba protiv ranog napuštanja školovanja u državama članicama, u dakle, napuštanju školskog sustava. Pitanje koje je problematično, koje je spomenula izvjestiteljica, pitanje koje je više nego problematično za europske pučane, jeste to što nemamo nikakve nadležnosti glede tržišnog e, zakon, rada. Dakle, jedno je spominjati ovo, a drugo je zahtijevati da se donese zakonodavne odluke na razini Europske unije, kao što se radi u stavku drugom i trećem. I tu se ističe potreba za normativnim e, pravilima i poziva komisiju da izradi zakonodavni prijedlog, zatim stavak treći da da se uspostave zajednička pravila za radnike u domaćinstvima i njegovatelje u EU. To je nešto što, e, po našem mišljenju, nije u našoj nadležnosti. Zatim izvjestiteljica u Sijeni izrada Pučana se ne slaže sa e, inicijativom da se napravi europski jedinstveni observatorij za rad u domaćinstvima, to je stavak 15. i to je nešto što se također nadovezuje na subsidijarnost. Stavak 12. i 13. uloga e, sindikata, to je isto tako nacionalno pitanje mislim pitanje o nacionalnim nadležnostima, zatim e, obavijest o konvenciji Svjetske organizacije rada, zatim točka 6, to je točka 6, a zatim zadnja točka, točka 22. Traži što država članica da razmotre e, subvencije e, kao što su porezne olakšice, a to je opet e, nešto što ovisi o subsidijarnosti. To je od kolegice Roze, a ako dopustite ja bih dodala svoj mali doprinos predsjedavajuća. Čini mi se nedosljednim da to što ljevica stalno pokušava koristiti europske sindikate kako bi e, preuzela, pokušala preuzeti e, nacionalne obla, oblasti. Ja sam zaista pro-europejka. E, ja sam puno veći <laughs> europejac od, od <laughs> ljevice zasigurno, ali ne razumijem zašto pitanja koja su prekogranična gdje trebamo imati suradnju, kao, to su pitanja kao što su sigurnost, tu ste euroskeptici, a što se pitanja tiče koja su jasno od nacion, u nacionalnoj oblasti, tražite zajednička europska pravila. Hvala. Hvala vam lijepa. Naravno da e, imamo i dalje još govornika, a u svakom slučaju vjerujem da ćete dobiti odgovor na svoje pitanja, gospođa Jutro. Hvala. Želim se zahvaliti izvjestiteljici. Ovdje se radi o radilo o velikom savjetovanju. Dakle, mi smo predstavili amandmane i to je napravio kolega koji je iz odbora empo To je tema koja nam je jako važna. Tražili smo usklađivanje zakonodavstva kojim se upravlja radom ovih djelatnika. Želimo eh, donijeti neke odluke koje se tiču za zdravstvene zaštite, eh, roditeljskih prava i dopusta i ruita, ali postoje, postoje zakoni koji to uređuju, no u drugim zemljama Postoji raskorak u zakonodavstvu i mislim da se Europa mora pozabaviti ovim pitanjima. Mi vjerujemo da je ovo u nadležnosti europskih institucija, moramo proširiti ta prava, tamo gdje ona ne postoje, tamo gdje države članice nisu voljne dati ta prava. Zatim imamo neke amandmane gdje se kaže da bi se morali bolje zaštiti te radnike. E, to je posljedno jamstvo za te radnike, a ne samo sankcija, jer ovdje treba zaštiti pravo na rad trebamo bolje tumačiti, drugačije početi tumačiti ove inspekcije rada. Zatim, kada govorimo, govorimo o stručnoj kvalifikaciji ovih osoba, jer one imaju posla s starijim ljudima koji imaju posebne potrebe ili rade s djecom. Dakle, ne može bilo tko bilo kako raditi s starijima, s djecom a ovo su često jako potplaćena radna mjesta jer e, to rade osobe koje nisu kvalificirane, a kvalificirane osobe ne bi željele da njihov posao bude potplaćen. Dakle, trebamo valorizirati njihovu ulogu i postarati se da e, stručno sposobljene osobe rade taj posao tako bismo mogli imati i zahtijevati plaće koje će odgovarati takvim kvalifikacijama. Zatim uložili smo određene amandmane koji za cilj imaju neizravnu pomoć domaćinstvima. Naime, ovdje se radi o podršci ljudima koji mogu biti neovisni. Ovdje mislim na osobe s hendikepom. S hendikepom one trebaju moći odlučiti da li žele imati pomoć e, u domaćinstvu ili da idu drugdje gdje će moći biti prihvaćeni, ali u kojem slučaju bi e, donekle izgubili na neovisnosti i na svoje dobrobiti, a to bi opet trebalo spriječiti. Dakle, to je smisao naših amandmana. Podržavamo vaše izvješće. Nadamo se da ćemo moći ostvariti i naprijed dobar tekst. Hvala. Eh, Hvala vam lijepa. Renke. Hvala vam predsjedavajuća, hvala i vama gospođo Kuneva. Naš klub, moj klub zastupnika doista pozdravlja ovo izvješće i njegov sadržaj. Najprije žela bih e, komentirati pitanje da li je ovo u nadležnosti Europske unije ili ne, jer sigurnost i zdravlje na radnom mjestu doista jest u nadležnosti Europske unije. Ja sam zastupnica u odboru EMPL i zalažem se za te e, stvari kao jako važne instrumente kojima možemo zaštititi konkurentnost na terenu i zaštitu e, e, jedinstvenog tržišta i ako se pravi europljanka mislim da bi se trebalo boriti za ovo gospođo Koraca Bild. Zatim bilo bi važno prići ovoj temi tako da ovo ne bude samo pitanje rada, već se tu osvrće i na brojne aspekte temeljnih prava ovih radnika i trebamo se postarati da zaštitimo ta temeljna prava, osobito kada je riječ o e, krimčarenju ljudi, to je nešto gdje smatramo da se na europskoj razini treba donijeti određene zakonodavne odluke. Puno toga dobrog je reklo, ja bih samo želio naglasiti jednu stvar koja je važna za moj klub zastupnika, a to se konkretno tiče e, krimčaranja ljudi i e, kriminalne prakse koja je često na dijelu kada se govori o radu u domaćinstvima. Jedan od važnijih elemenata za nas bio je taj da politički djelatnici te suci trebaju biti bolje obučeni i bolje koordinirati svojim radom, odnosno bolje koordinirati svoj rad među, između država članica kako bi prava radnika u domaćinstvima bila zaštićena i to se nadovezujemo na stavak 11. gdje bismo glede kojeg bismo doista željeli da podržite ovaj amandman jer je od ključnog značaja po našem mišljenju da se zaštite osobito žene, ali i općenito sve osobe koje su žrtve e, krijumčarenja ljudi. Najviše hvala. Žele li još netko nešto reći? Hvala, evo ja sad govorim. Hvala, ja sad govorim u svoje ime. Predsjedavajući, samo želim razjasniti situaciju subsidijarnosti. Kada sam rekla da je to nešto u nacionalnoj nadležnosti, to ne znači da, nama, da za nas nisu važni radnici u domaćinstvima. Mislim da je pitanje radnika u domaćinstvima od velikog značaja da ga ne treba izra... da ih ne treba izrabljivati, da ne treba biti radna crno, da mora imati jednaku, jednak dignitet, ali Europska unija ne treba kompenzirati ono što države članice ne rade dobro, trebamo zajedno raditi on ono gdje ćemo imati dodanu vrijednost ako budemo to zajedno radili, gdje, ćemo, gdje imamo preko um, graničnu vrijednost. Sada ću preći na talijanski kako bih odgovorila svojoj dragoj kolegici Danieli. Europska unija nema za cilj da e, popunjava rupe. Ako neke države ne obavljaju svoj posao kao što je na primjer borba protiv e, izrabljivanja radnika u domaćinstvima ili nedovoljna socijalna pomoć tako dalje, a što nije slučaj niti Italije niti Švedske, ali u drugim državama članicama e, možda jest. Mi na europskoj razini ne možemo e, imati takve ingerencije, dakle to nije i uptat se u nacionalni posao, to sve što se spominjalo pravo rada, E, majčinski dopust, e, kompetencije, kvalifikacije i potplaćenost, to je sve nešto što ovisi o nacionalnim oblasti što je u nacionalnoj oblasti. I to nema nikakve prekogranične veze. Ono što je važno jeste krimčarenje ljudi, a tu odgovaram svojoj kolegici, drugoj kolegici. Dakle, mi imamo zakonodavne tekstove o krijumčaranju ljudi. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni e, glede e, provedbe zakonodavstva o krijumčaranju ljudi i mislim da trebamo imati e, zakonodavstvo na europskoj razini o krijumčaranju ljudi. Isto vrijedi i za migraciju. A našoj izvjestiteljici želim reći da nije na nama da donosimo zakonodavne tekstove na europskoj razini ako postoji jedna prethodna razina naša europska e, zadaća jeste da donosimo zakonodavne tekstove onda kada možemo napraviti bolji posao na europskoj razini nego na nacionalnoj. Hvala. Ja se i ora tiene la palabra la Hvala vam lijepa. pirmininkė. E, na, e, pirmiausia, aš noriu atsiprašyti. Hvala predsjednice. Prije svega se želim ispričati što sam došla kasnije. Za vrijeme ove rasprave o radnicima u domaćinstvima. Mi smo glasovali o mišljenju na ovo izvješće i uspjeli smo e, doći do nekih dobrih kompromisnih rješenja. Nadam se da će se to moći uvrstiti i u ovo izvješće. I zato mi je uistinu drago što smo postigli određene pomake u odboru za zapošljavanje. Prije svega želim zahvaliti kolegici Kunevi na ovom izvješću. Vidim da ćemo moći raditi na nekim amandmanima, da ćemo e, raditi na postizanju kompromisnih amandmana. Ja sam osobno predložila neke amandmane u svojstvu izvjestiteljice o sjeni i neću sada ulaziti u detalje, no želim samo reći da se uistinu radujem e, dobroj suradnji. Ja ću ponovno uzeti riječ. Dakle. Hvala lijepo na komentarima. Imat ćemo priliku raditi na tome. Već smo do sada surađivali na ovome, e, dakle sa izvjestiteljima u sjeni. Što se tiče zakonodavnih inicijativa, mi imamo pravo predlagati smjer državama članicama koje onda trebaju preuzeti inicijativu za poboljšanje zaštite. Mi ovdje ni na koji način e, se ne upličemo u nacionalno zakonodavstvo, samo predlažemo državama članicama da poduzmu neke mjere u ovom sektoru. Država članice i komisija će poduzeti mjere koje smatraju potrebnima. Hvala vam e, kolege na komentarima još jedan put. Također želim zahvaliti gospođi Linksevićute koja je nam je upravo sada donijela dobru vijest o glasovanju na odboru EMPO. Imam još jednu poruku koja je upućena svim članovima. Vjerujem da svi koristimo usluge radnika u domaćinstvima. Bilo bi dobro da se učini nešto kako bi se poboljšali radni uvjeti tih ljudi, da dobiju mogućnost da rade e, u odgovarajućim radnim uvjetima i da imaju odgovarajuće radno vrijeme. Hvala. Hvala lijepa gospođa Kuneva. I nakon ovog, ove razmjene mišljenja e, 17. veljače ćemo razmatrati izvješće i glasati 18. Ne, nešto sam drugo čitala, oprostite. El voto 28 e siječnja se glasuje. Imamo znači vremena za pregovore i za raspravu. I e, sljedeća točka dnevnog reda je e, siromaštvo e, i rodna perspektiva. Dat ću riječ gospođe Arena koja će nam iznijeti sadržaj ovog izvješća. Znači, Hvala. Ja ću vrlo kratko. Proslijedila sam izvjestiteljima u sjeni radni dokument Htjela bih krenuti od jednog e, dokumenta e, koji su svi dobili da bismo mogli zajedno raditi na samom tekstu izvješća. Dakle, ovaj radni dokument, malo prije ste rekli da imamo dovoljno vremena, s obzirom da izvješće treba predati u siječnju, a glasovanje će se održati u travnju, prema tome imamo dovoljno vremena za rad. Ja sam ovaj radni dokument organizirala u tri dijela. Kao prvo, konstatiranje činjenica vezano uz e, rodne perspektivu siromaštva i činjenicu da je strategija 2020. imala za cilj smanjiti siromaštvo u Europi e, općenito, ne samo e, u prema spolovima. Međutim, s obzirom na krizu ciljevi nisu ispunjeni i naprotiv, dogodilo se da se rodna perspektiva siromaštva zapravo pogoršala i u tom smislu bi trebalo dati neka objašnjenja, dati definiciju siromaštva i objasniti zašto su žene više e, pogođene siromaštvom. Zatim, e, isto tako bi trebalo ovo staviti ne samo u materijalni kontekst, nego i u smislu nemogućnosti korištenja mm, različitih usluga kao što su kulturne usluge i općenito, dakle situacija u kojoj se žena nalazi isključena iz nekih društvenih tokova. U tom smislu mislim da bi trebalo sagledati pitanje siromaštva. Zatim eh, bih htjela da se pozabavimo nekim čimbenicima koji dovode do siromaštva, da tu je pitanje razlike u plaćama između muškaraca i žena. Isto tako postoje i siromašni sektori uglavnom, e, u kojima uglavnom rade žene. Malo prije smo govorili o ženama koje rade i koje pružaju usluge e, obavljanja kućanskih poslova gdje je stopa siromaštva visoka. Zatim smo govorili o novim e, obiteljima, o novim strukturama u obitelji i što također može biti čimbenik koji dovodi do siromaštva i tu je isto tako i pitanje starijih e, siromašnih žena, e, što se opet dovodi u vezu sa pitanjem razlike u plaćama. Dakle, postoje, čitave, postoje različiti statusi u tom smislu. U trećem dijelu e, radnog dokumenta predlažem tri rješenja. Imamo mogućnost e, zakonodavnog instrumenta, dakle kao prvo moramo vidjeti koji su instrumenti na našem raspolaganju i koji su dali do sada rezultate, ukoliko nisu na koji način ih možemo izmijeniti da daju bolje rezultate. Zatim e, proračunski instrumenti, kako bolje pomoći u e, suzbijanju siromaštva posredstvom proračunskih mjera kojima raspolažemo na razini Europske unije ili koje bismo mogli bolje izvršiti. I e, zatim treći dio se tiče razmjene dobrih praksi Primjerice, kada govorimo o fiskalnoj politici, slažem se s kolegicom Koracom Bild da je riječ o nacionalnim nadležnostima, dakle, e, primjerice, fiskalna politika je od nadležnosti država članica, međutim, isto tako neke fiskalne mjere mogu dovesti do siromaštva u žena, prema tome treba vidjeti koje su to prakse koje generiraju siromaštvo, a koje su E, prakse koje omogućuju ženama da iziču iz siromaštva i bilo bi dobro da se razmjeni praksa među državama članicama. Evo, to bi bile teme oko kojih sam ja strukturirala svoj radni dokument e, i ja sam već proslijedila radni dokument izvjestiteljima u sjeni, tako da iščekujem e, njihovo, njihovo očitovanje i nadam se da ćemo već na početku moći dobiti jedan kompromisni dokument. Hvala. Hvala lijepa gospođo Arena. A sad e, molim vaše intervencije, gospođa Suka. Šujica. Mislim da je gospođa Šujica bila to. Budući da sam e, ovdje, ću biti izvjestiteljica u sjeni, želim zahvaliti gospođi Areni na ovom e, radnom dokumentu kojeg sam e, uspjela pregledati pročitati i zaista je dobro zamišljen i dobro je podijeljen u ova tri dijela. U svakom slučaju imamo dovoljno vremena kao što je već rečeno. Glavni naš e, zadatak bi trebao biti e, kako smanjiti siromaštvo. Činjenica je da ciljevi, kao što je već rečeno, nisu ispunjeni zbog opće ekonomske krize, zbog opće gospodarske krize nismo riješili taj problem i zato moramo ovim dokumentom odgovoriti na pitanje zašto su baš žene pogođene siromaštvom i kako izvući žene iz te situacije. Naravno, slažem se da nije samo pitanje materijalno, nego je pitanje usluga, ali i usluge se mogu promatrati kroz materijalno ako, ako ćemo e, tako razgovarati. U svakom slučaju očito je da su žene isključene iz društvenih tijekova, e, pogotovo u manje razvijenim zemljama, ali mm, i u visoko razvijenim zemljama postoje također isti problemi. Veliki je problem u razlici e, u plaćama između muškaraca i žena i tome svakako treba doskočiti, ali i ovaj zakonodavni dio kojeg ste spomenuli, gospođa Rena, mislim da je možda najvažniji. Tu dolazimo ponovo do pitanja porodiljnog dopusta i onoga e, pitanja supsidijarnosti. Što odlučujemo na ovoj europskoj razini, a što odlučuju e, zemlje članice. U svakom slučaju to bi pitanje trebalo regulirati kako bismo ujednačili stanje u svim zemljama članicama. Također i pitanje poreza je pitanje koje ste spomenuli, ono treba, e, razumijem da je to pitanje subsidijarnosti, ali počele su rasprave u drugim odborima oko e, poreza i mogućnost ujednačavanja pitanja poreza u zemljama članicama kako bismo težili koheziji svakom slučaju pozdravljam prijedlog razmjene praksi jer mislim da je to neophodno i u svakom slučaju drago mi je da ćemo surađivati i vjerujem da ćemo na kraju imati zajednička stajališta oko ovog pitanja i da ćemo pomoći i ovim dokumentom da se spriječi siromaštvo kod eh, podzastupljenog spola iako nismo podzastupljene na zemaljskoj kugli, ali očito jesmo u, u sferama, svim sferama društvenog života. Hvala vam lijepo. Muchas gracias, señora Šujka. Hvala lijepa, gospođa, gospođa Šuica, gospođa Vinjecka sad. Izvolite. Bardzo, pani przewodnicząca. E, Hvala. Hvala predsjednice, dame i gospodo. Žene su više izložene siromaštvu od muškaraca. A uloga majke je takva da da žene manje rade, tako da imaju i u konačnici manje mirovine. S obzirom na povećanu stopu razvoda, situacija u kojoj se nalaze samohrane majke sve teža. Slažem se s izvjestiteljicom da treba poduzeti mjere u svrhu smanjivanja razlike u plaćama između muškaraca i žena, te u svrhu iznalaženja bolje ravnoteže između posla i privatnog života. Isto tako nema nikakvog opravdanja za to da još uvijek postoje različite plaće za isti rad. Međutim, nažalost, to je činjenica i ne smijemo imati iluzije da će se ta razlika u potpunosti, da će ona nestati. Zato bismo trebali razgovarati o tome da se te razlike smanje, a ne o tome da u potpunosti nestane. Ako se poduzmu uspješne mjere za smanjivanje razlike u plaćama između muškaraca i žena postići ćemo rezultate. Djelomično se ta razlika može pripisati činjenici da muškarci češće imaju rukovodeće pozicije u poslovnom sektoru. Za razliku od ostalih klubova, ECR se protivi uvođenju obvezujućih kvota za žene. Ne zato što žene smatramo inferiornima, nego zato što žene imaju drugačiju ulogu u društvu. One su neophodne u ulozi majke i u tom smislu imaju manji broj prilika za razvoj e, karijere. To ne možemo u potpunosti eliminirati. Moramo naglasiti ulogu žena kao majki u društvu. Moramo podržati sve aktivnosti i mjere kojima je cilj postići bolju ravnotežu između profesionalnog i privatnog života. Fleksibilna rodilni dopust i omogućavanje ženama da se vrate na tržište rada e, nisu mjere koje izazivaju dvojbe. Međutim, trebamo također voditi računa o pitanju mirovina. Žene koje napuste karijeru kako bi se u potpunosti posvetile odgoju djece, zapravo dojde do toga da žene koje rade u vrtićima dobivaju jednaku plaću kao i onu koje bi dobile žene kada bi ostale kod kuće da, se, e, da skrbe o djeci. Iz ovog radnog dokumenta proizlazi da bi trebalo izjednačiti fiskalna prava i e, dakle prava, odnosno sve ono što proizlazi iz poreznih obveza. I imam e, pitanje za izvjestiteljicu što podrazumijevate pod e, pojmom individualnih prava pojedinačnih članova kućanstva u smislu fiskalnih prava. Znači li to da bi se porez trebao obračunavati prorata prema dohotku e, pojedinih članova kućanstva. I na kraju imam još jedno pitanje. Na koji način možemo osigurati jednak doprinos muškaraca e, općem opterećenju na kućanstvo? Gracias, señor presidenta. Con mi apellido lo tiene más, más fácil. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo gospođi Arena eh, na ovom eh, dokumentu koji je prvi korak eh, za naše uključenje u suradnju u izradi konačnog izvješća i vjerujem da ćemo se u to dobro uključiti E, ovo smatramo e, vrlo važnim dokumentom. Smatramo da je vrlo pozitivno da se govori o nevidljivosti e, te tog siromaštva žena, budući da ono vrlo često nije uopće opaženo pod ukupnim siromaštvom, kao što je već naglašeno. Ima puno žena prosjakinja E, naravno to ne znači da je puno žena e, siromašno, ali isto tako vjerujem da e, oni koje, one koje žene koje skrbe o obiteljima i starije žene isto tako koje imaju niže mirovine e, su u vrlo nepovoljnom položaju pa e, to treba istaknuti. Četvrta stvar su e, samohrani roditelji i 85% takvih obitelji E, su e, žene, dakle samohrane majke, a u Španjolskoj e, o tome dosta raspravljamo i Postoji neki e, loš imidž koji prati e, samohrane majke e, i upravo zato trebamo eventualno i novi izraz za to. Dakle, žene koje su same sa djecom, vrlo rijetko se dogodi da su to muškarci koji su žive sami sa svojom djecom. I izvjestiteljica je e, govorila i o razočaranju ovog e, parlamenta e, radi povlačenja direktive o roditeljskom dopustu od strane komisije. Vrlo često obitelji samohranih roditelja su siromašne i ta djeca žive u siromaštvu. Ima i više prijedloga e, koje smo izradili. Prvo trebalo bi e, proučiti e, i učinke politike štednje jer mislim da ćemo imati i smanjenje podrške e, štednji, e, budući da je štednja u najvećoj mjeri pogodila žene budući da su e, da javne službe e, koje su nekad skrbile o djeci više nisu dostupne pa e, one napuštaju radna mjesta da bi se da bi brinule o djeci. Ne radi se tu samo o unutarnjoj politici Europske unije već i o vanjskoj politici i o rodnim perspektivama i politici suradnje, ravnoteži i učinkovitosti kod smanjenja siromaštva, pogotovo e, kod žena u e, zemljama u razvoju. U našoj e, skupini mi bismo željeli da se vrlo jasno i nedvosmisleno istakne i ozračje pravednosti a pogotovo e, e, u smislu izvješća e, observatorija za klimu Ujedinjenih naroda, budući da su žene posebno pogođene i klimatskim promjenama, o čemu će još biti rasprave. I konačno još jedna stvar koja je dosta osjetljiva i za koju nismo bili dobili dovoljno podrške, želimo da se spomene E, osnovni univerzalni prihod koji je ključna stvar za borbu protiv siromaštva. Želimo da to bude spomenuto u dokumentu. Još jednom zahvaljujemo izvjestiteljici e, na ovom dokumentu koji je dobro razrađen, vrlo zanimljiv i e, snažan dokument. Hvala vam lijepa. Gospođo Björk, izvolite. Fatta kort, eh, skugga på ärendet är Ines Zuber, men hon kunde inte vara här just nu. Eh, eh, Ines Zuber nije mogla doći, nažalost, tako da želim zahvaliti izvjestiteljici na radnom dokumentu. Bilo nam je korisno što smo dobili taj radni dokument koji nam daje opći pregled glavnih, glavnih pitanja Istina je da postoje neki problemi koji dovode do povećanog siromaštva među ženama, o tome trebamo razgovarati. Ines je već ranije ovdje istaknula neke, neke problematična područja. E, postoje neke osjetljive skupine e, koje su izložene siromaštvu, dakle to su E, obitelji koje vode samohrani roditelji, postoje žene koje su marginalizirane i za njih nam trebaju posebne mjere e, kako bismo mogli suzbiti siromaštvo među ženama. Mislim da je vrlo bitna skrb o djeci, roditeljski dopust, isto tako je bitno suzbiti diskriminaciju na radnom mjestu. E, neka od tih pitanja su u nadležnosti Europske unije, a druga područja će više biti predmet razmjene dobrih praksi među državama članicama no neupitno je da žene u bilo kojoj dobi moraju biti financijski i ekonomski neovisne. Moramo imati sustav potpore za žene kako bi one mogle same donositi odluke o sebi, kako bi mogle preuzeti kontrolu nad vlastitom sudbinom. To je ono što mi imamo u Švedskoj. E, vrlo često se spominju skandinavske zemlje. Mi smo već e, ranije individualizirali sustav e, socijalne skrbi i mi ćemo svakako, svakako to poticati u danjoj raspravi. Thank you, Mrs. Bog. Mrs. Bilbao barantika please. Gospođa Bilbao Barantika. Sí, muchas gracias. En primer lugar, pedir disculpas porque tenía otra cosa. Hvala vam lijepa. Ja sam e, u nekim svojim izračunima mislila da ću imati e, vremena e, saslušati izvješće, međutim želim izvjestiteljici u svakom slučaju zahvaliti na određenom poslu. Mislim da je ovo što je napravljeno vrlo korisno i smatram da to trebamo uklopiti zajedno s drugim važnim eh, inicijativama i ovog odbora i ovog parlamenta. S ovim izvješćem eh, bismo možda trebali staviti više naglaska na dvije stvari, od kojih je prva da razmislimo i razmotrimo činjenicu da eh, su žene pogođene siromaštvom, ali to ima veze i s obrazovanjem, stečenim vještinama e, i čujemo e, i vidimo iz studija da žene e, vrlo često završavaju kao njegovateljice ili humanitarni djelatnici i da bismo trebali razgovarati o obrazovanju E, i o podizanju svijesti o nekim pitanjima e, da bi se žene uključile recimo u e, konkretne projekte u lokalnoj administraciji i tako dalje bavile se i zanošću i tehnologijom i na taj način uvećale svoje izglede ono što trenutno vidimo je da tamo gdje postoji e, strukovno obrazovanje koje je izvedeno e, adekvatno e, se poboljšava situacija sa zapošljivošću žena, ali nažalost žene nisu dovoljno uključene u te inicijative. Trebamo više informacija o nišama zapošljivosti i žene moraju znati da će im znanost i tehnologija dati veće mogućnosti. E, mislim da se, e, ako nisam krivo shvatila, stavlja e, i poveznice između žena koje žive u siromaštvu i lošeg postupanja sa ženama. Nisam baš tim potpuno suglasna. Smatram da žene koje imaju visoke pozicije u tvrtkama, imaju sveučilišno obrazovanje e, su također zlostavljane, a ne samo žene koje žive u siromaštvu. Ja ne bih postavljala tu e, poveznicu između e, zlostavljanja i siromaštva. I konačno, što se tiče onih sredstava koja imamo da bi se žene izvuklo iz siromaštva, trebamo zajamčeni dohodak to je nešto o čemu trebamo i mi ovdje u parlamentu razgovarati. Trebamo e, dakle neki alat koji će dovesti do tog minimalnog e, prihoda. E, imamo i uspješnice o tome. Recimo, pre 40 godina u Baski smo imali iznimno visoku stopu e, nezaposlenosti, uvedena je zajamčeni e, dohodak, e, pogotovo za ljude u teškim situacijama, možemo reći da su oni dobro napredovali i imamo sad društvo 40 godina nakon toga koje je puno bolje povezano, puno je jača kohezija, a i naučili smo, a vidimo sad to i u europskoj krizi, da ljudi doj, doista žele raditi jer im to omogućuje život u dostojanstvu i mislim da Europa tu može učiniti puno više. Imam e, znači te prijedloge e, za e, proširenje dokumenta a i druga stvar su e, žene e, e, s posebnim potrebama. Eh, dakle, žene s invaliditetom koje također imaju i djecu. O tome treba također govoriti i trebamo izvješća u parlamentu. Hvala lijepa gospođo Bilbao. Gospođa Arena, sad zaključak. Hvala, hvala svima na idejama koje su iznesene. Ja sam zabilježila sve komentare e, koji bi mogli dopuniti ovaj radni dokument koji vam je dostavljen. E, bilo je jedno konkretno pitanje vezano uz to što se podrazumijeva e, pod pojedinačnim fiskalnim pravom. Pa naprosto u nekim fiskalnim sustavima kućanstva imaju e, fiskalni sustav koji se primjenjuju na kućanstvo i to uglavnom e, ne ide na ruku ženama. Dakle, neovisno o tome e, kakav je status, svatko bi trebao imati, dakle, trebalo bi se dakle fiskalni sustav odnositi na pojedinačni slučaj neovisno o prihodu supružnika. Dakle, ja se zalažem ovdje za individualizirani pristup, što bi isto tako dovelo i do socijalnog sustava koji je individualiziran. E, ako idemo u smjeru pojedinačnih prava, onda bi e, svaka žena imala svoja e, prava i fiskalna i socijalna prava neovisno o tome, o statusu supružnika. Mislim da je to bitno za rješavanje pitanja siromaštva. Što se tiče svega ostalog, iznesen je čitav niz ideja. Isto tako sam e, primijetila da je spomenuto e, pitanje siromaštva žena s invaliditetom, bilo je nekih izvješća na tu temu. E, primjerice, žene poljoprivrednice su također danas u vrlo teškom položaju, što isto tako vrijedi i za muškarce koji se bave poljoprivredom, no još više na žene. E, znamo da e, postoje ograničenje u smislu e, količine teksta koji svako izvješće može sadržavati, pa smo nastojali, nastojat ćemo iznijeti jedno sintetičko gledište. Hvala gospođo Arena i imamo znači kalendar, imamo rokove i ovo je bilo samo prvo, prva razmjena mišljenja i o toj temi treba više onda još promisliti. E, a sada gospođu Bijede, e, molim da predsjeda umjesto mene na kratko. checking Okay. much. Um, sorry for the delay while we swap chairs. Um, right, uh, the next item is... Dobro, sljedeća točka tiče se sektora agencije za mladenke po naručbi. Ta industrija u Europi je legalna i sve više raste, ali trenutno nije uređena i e, takva vrsta dogovora između punoljetnih e, osoba je potpuno legalna, no tu, tu je pitanje žena koje su dovedene iz inozemstva, koje su e, podložne raznim vrstama iskorištavanja. Ja se mi smo u martove godine s gospođom Renom i još jednom kolegicom smo u trećem mjesecu ove godine uložili neke amandmane, ali smo bili jako nezadovoljni s vremenom koje si je dala komisija da odgovori na naša pitanja. Dobili smo u listopadu odgovor i u biti nisu odgovorili na jedno od pitanje. pitanja, tako da smo pitali, tražili od komisije da pošalju predstavnika na odbor, sastanak odbora FEM da razmijenimo e, gledišta na ovu temu. Tako da bih sada željela pozvati gospođu Anu Eksted iz e, Agencije Europske unije za borbu protiv krijumčarenja ljudi da nam pruži bolji odgovor komisije. Izvolite, predajmo sada riječ pa ćemo onda e, otvoriti raspravu. Najpše hvala, ja sam ovdje u ime e, Europskog koordinatora za borbu protiv e, ljudskog krimčarenja. Nažalost, e, Emilija Kosovjadu nije mogla nazočiti. Direktiva Europske unije protiv krimčaranja ljudi je nova i jedna od najsveobuhvatnijih tekstova, zakonodavnih tekstova. To je ambiciozan instrument koji je utemeljen na ljudskim pravima. To je zakonodavni tekst koji je usredotočen na žrtve, djecu i e, razlog zašto sam ovdje, zato što je u, orijentiran, e, rodno orijentiran. Mnogi mogu biti dakle, žrtve prinudnog braka, e, nasilje u obitelji, i tu se dovedemo pitanje temeljna prava žrtava, tu imamo pitanje sa e, rodne nejednakosti i održavanja te nejednakosti. Ova direktiva pruža određena prava žrtvama svih kaznih dijela pa i onih koji se tiču nasilja temeljnog na e, rodnoj e, nejednakosti. Tu se radi o zaštama od zastrašivanja i e, osvete. Mi se brinemo dakle zaštitu tih žrtava ukoliko se sele iz zemlje u zemlju i to je važno je da ovo pravo nije utemljeno na rezidentnoj zemlji ukoliko mladenka žrtva e, nekog od vidova nasilja ovaj zakonodavni tekst može pružiti mogućnost da traži pomoć i da u konačnosti napusti vezu odnosno koje Kada se radi o krimčarenju ljudskih bića, krimčarenje e, u ovom slučaju e, bi se primjenjivala ova direktiva za boru protiv krimčarenja ljudi. Najveće žrtve su žene djevojke, to e, je jasno iz Eurostatovih statistika. žrtve, žene su žrtve mnogih vidova e, bragova, brakova. Komisija ima e, zaštitu od e, dogovorenih brakova, predviđen program zaštitu dogovorenih zloporabnih brakova tu isto tako imamo čitav aspekt koji stiči na e, ulogu konzularnih predstavništava agencija e, u sprečavanju e, dodeljivanja viza i to je nešto ne smijemo zanemariti kada se radi o e, agencijama za mladenke po narudžbi. Dakle, ovo se sve uklapa u malo širu sliku borbe protiv zloporaba i komisija se time bavi kada je riječ o prevenciji krimčaranja ljudi, jer e, ovaj, ovo mora biti jak, imati jako široku primjenu kako bi se mogle zaštiti sve ranjive skupine od krimčaranja ljudi. Ova rasprava također je povezana za e, dogovorenim brakovima. postoji rodna utemljenost e, pitanja dogovornih brakova, to je nešto što se tiče i krimšarina ljudi i tu imamo velike probleme za e, evidentiranje ove vrste brakova. Dakle, često su žrtve regrutirane e, online posredstvom oglasa ili ponuda za posao europski državljani koji se žele udaju za e, stanovnike trećih e, zemalja s ciljem da te osobe dobiju boravišnu dozvolu u europskoj, europskim zemljama. To je važno imati na umu kada se tu radi o ljudima koji sele iz svoje države. Onda imamo tu čitave kriminalne mreže koje za to je nešto na što je ukazao Europol, o čemu se raspravljalo e, na latvijsk, tijekom latvijskog predsjedništva i za Latviju to je bio jedan od prioriteta glede tih dogovornih brakova. kada se radi o rutiranju mladenki po narudžbi, one su često žrtve krimčara ljudi. Imali smo 2014. godine tekst gdje se bavilo, koji se bavio ulogom interneta u pronalaženju mladenki. Dakle, imamo preporuke o tome kako najbolji mogući način e, koristiti internet kao sredstvo za prevenciju, a ne kao sredstvo za pronalaženje žrtava za krimčarenje ljudi. I što više sa Eurofoundom u Dublinu vodimo studiju o ulozi agencija za mladenke po narudžbi te agencije prvenstveno se bave iskorištavanjem ljudi eh, na radu, ali tu ima i komparativna analiza da se naprave izradi smjernice o najboljim, najboljim praksama kako uređivati dakle, način eh, kojim radi internet. Dakle, ovo je usredotočeno na tržište rada, ali ne isključivo. Nije potrebno isticati do koje mjere je važno baviti pitanjem ponde potražnje. Komisija je jasna po tom pitanju da je najvažnije suzbijati dobit koja se stvara, a isto tako i potražnju. Ovo sve, ovo sve relevantna pitanja za raspravu na temu Agencije za mladenke po narudžbi. Želim samo naglasiti ovu rodni aspekt e, filmčarenja ljudi. Krajem godine, ove godine i početkom sljedeće godine komisija će izraditi dokument o rodnom aspektu krijumčarenja i naprećem prvo izvješće o, napred, o stvarnom napretku i o načinu na koji, koliko uspješna provedba ove direktive te o kriminalizaciji krimčarenja ljudi da li i kako postupaju države članice po tom pitanju, a svakako se veselim, očekujemo s nestrpljenjem e, doprinos parlamenta po tom pitanju. E, za razdoblje nakon 2016 dakle imamo strategiju nakon 2016. za borbu protiv krimčara ljudskih ljudi Nadam se da ćemo imati tu dobar doprinos od e, zastupnika iz parlamenta, te ćemo voditi isto tako i opsežne konzultacije s državama članicama da vidimo što je potrebno uključiti u tu strategiju za razdoblje nakon 2016. godine. Hvala vam. Hvala, ne mogu izbjeći dojam da ne govorim o istim stvarima. Ja imam neke stvari za reći, ali gospodina Rena imate vi svakak prva reći, riječ. Hvala, hvala na svim ovim informacijama i o, ovo pitanje direktive o krijumčarenju ljudi, to je jako važan instrument i moramo doista e, učiniti da to funkcionira. Pitanje koje je tada postavljeno bilo je Radilo se o tome da se osjećalo da postoje neki akteri koji nisu baš jasni glede tih primjenih brakova, a to su te e, agencije za mladenke koji su se predstavljali kao e, agencije i trebalo je vidjeti kakve su to sredstva koja možemo osnovati kako bi se stalo tim našima rada gdje se radi jasno o krijumčarenju i to su ilegalni ne bile rabote. Dakle, trebalo vidjeti kako s jedne strane bolje informirati žene i djevojke o pravima kojima raspolažu. Dakle, to je bila prva stvar. A kao drugo, trebalo moći konkretno djelovati protiv tih eh, agencija za sklapanje brakova, odnosno vidjeti kako ukviriti njihovo funkcioniranje. Dakle, nije zato što imamo pravila za tržište rada, da nema nikakvih pravila za agencije koje nude privremeni rad. Dakle, to su jednostavno agencije koje e, nude e, privremene kratkoročne ugovore i dakle moraju postaviti neka pravila. Dakle, da li bismo mogli ovdje poraditi na pitanju e, uređivanja funkcioniranja tih agencija, dakle da one koje normalno rade da mogu aktivno i zakonito sudjelovati u tržištu rada, a one koje e, e, rade kriminalne e, stvari ilegalne, da te agencije budu zabranjene na cjelokupnom teritoriju, te da ih se može isto tako i kazniti. Dakle, mislim da je to bio jedan od ciljeva ovog pitanja, pretpostavljam da će se i drugi raditi za riječ, ja sam samo htjela ukazati na ova dva konkretna zahtjeva. Hvala. Prije nego što drugi dobio riječ, samo sam htjela reći da je vaš odgovor prvenstveno sredočen na ovaj ilegalni dio, ali agencije za Mladenke po narudžbi nisu ilegalne aktivnosti. Mnoge stvari su dogovorene tijekom e, e, godišnjeg odbora, mnoge su aktivnosti legalne i mnoge su uspješne, ali dosta njih ima i koje nisu. Na primjer, ako se raspadne taj brak, mi smo zabrinuti za situaciju tih legalnih migranata u EU koje dolaze kao mladenke i onda se nalaze u situaciji gdje su izolirane, gdje nisu upoznate svojim pravima, sa onim sa pravima koje, koje imaju, koje mogu uživati u Europskoj uniji kao uh, mladenke. Mi ovdje ne govorimo o dogovorenim brakovima, niti o lažnim brakovima, već o zakonskim i to nije nešto što, se, što je pokriveno zakonodavstvom o borbi protiv uh, krijumčarenja ljudi. Mi radimo o tome i to je, to je druga tema. Ono zašto me zabrinuto jeste što se niste očitovali po tome da li razumijete što je e, što su te agencije za mladenke po narudžbi to je sve zastupljeniji fenomen i tu se stvaraju, tu se dovode osobe koje su u ranjivom položaju, koje nisu prinuđene na te brakove Ali to je čitav jedan sektor koji nije skoro nikako reguliran u EU. Dakle, dosta sam nezadovoljan. Da, ja sam čula da će napraviti jednu studiju, mislim da je to jako važno. I priznajem da ima veza s ilegalnim aktivnostima krimčara i ljudima i sa ovim dogovorenim brakovima, no trebate se osvrnuti na ove uspješne brakove, na ranjive osobe koje su tu, jer to je drugo pitanje i doista se može razlučiti od ovih dogovornih i lažnih brakova i krimčarenja. A sada predajem riječ gospođi Bilbao. Eh, Hvala lijepa Katarin i ja sam također željela e, razlikovati između ove dvije stvari, to su dakle bračne agencije e, i mislim da imamo e, neki propis, mogli bismo ujednačiti standarde na europskoj razini. Ali imamo naprosto zakonsku rupu i to je trenutno naša stvarnost. Ako u nekom trenutku i u nekoj situaciji možemo predviđati kako bi e, evropske e, institucije to rješavale, možda ćemo to i moći učiniti. Ali što se tiče agencija koje bi možda mogle i trgovati um, s osobama ili s tim fiktivnim brakovima, um, mislim da imamo e, da to treba biti dio e, direktive protiv trafikinga e, i kolika je koliko se poštuje ta direktiva u 28 država članica to je pitanje. Dakle, nema smisla proizvoditi direktive ili propise s kojima se ljudi, po kojima ljudi ne postupaju ili postupaju samo djelomično ali mislim da bi trebalo inzistirati na procjeni provedbe jer inače to znači da nismo učinkoviti a ovo je doista složeno pitanje, pitanje trafikinga. Osim toga, ako razmatrate mogućnost e, da bi se doista e, iskreno i časno borili e, protiv tog užasa, morate e, znati da e, bi države morale razmjenjivati informacije koje vrlo često zadržavaju, jer često ljudi koji su sami žrtve, e, a to su najčešće žene trgovanja ljudima. One idu iz jedne u drugu državu e, članicu Europske unije kao dio e, operacije trafikinga, ne zadržavaju se nigdje jako dugo i E, tim je teže e, uhvatiti krivce. E, morali bismo države članice okupiti na zajedničkom radu, na legislativi protiv krijumčarenja ljudi. Što se tiče kaznenog progona, često se govori o tome da se treba to kontrolirati na internetu, raditi preventivno i tako dalje. Razmatrate li mogućnost recimo da se nešto učini e, po pitanju e, ponašanja muškaraca? Je li to uopće mogućnost? Ono što e, sam čula u ovaj tjedan je da je u Španjolskoj uhvaćena skupina osoba koja e, je trgovala ženama u svrhu prostitucije, to im je bila specijalnost. To su bile žene e, koje su e, bile ispod 18 godina starosti, neke od njih rodile, dojile i tako dalje. To je još jedan sloj užasa jer e, to je doista bila jedna vijest koja me silno pogodila. Možemo učiniti barem dvije stvari. Možemo inzistirati na e, provođenju direktive i e, kao što smo danas razgovarali o recimo terorizmu, što će nam omogućiti barem da se borimo na učinkovitiji način protiv ovakvih pojava i ako dakle postoji takva informacija, e, trebali bismo dobiti te molim odgovor na ova tri pitanja. Hvala lijepa gospođo Bilbao. E, a sad predstavnica komisije gospođa Esket ima riječ i odgovoriti će. Najprej hvala. Evo, započet ću sa zadnjim pitanjem ako slažete glede provedbe e, direktive za suzbijanje trafikinga. To je novi zakonodavni tekst. Rok za primjenu, za transpoziciju je bio 4. mjesec 2013. Sad smo dobili informacije o punoj punom prijenosu zakonodavstva, odnosno 27 država i to napravilo 27, samo Njemačka još nije trenutno, e, vodimo analizu o primjeni te direktive, odnosno želim reći da sad samo započinje primjena ove direktive jer jako je nova. I sad je vrijeme biti, počinje vrijeme za djelovanje. Kada se radi o pitanju potražnje i ponude, mi se doista osvrćamo na to pitanje u ovom tekstu, to je pod člankom osmim e, Europske direktive, države članice su obvezne da suzbijaju e, trgovinu odnosno trafficking ljudskim bićima i moraju se pozabaviti pitanjem potražnje. kada je riječ e, o agencijama za mladenke po naružbi, to je legalna aktivnost, ali to ne sprečava da one budu i e, da dođe do zloporabe kada dođu na primjer na teritoriju Europske unije. To je nešto što naglašavamo u važno je dakle da konzularno predstavništvo imigracijski uredi budu osvješteni po tom pitanju i da vide gdje može doći do zloporabe i isto tako kada se rade kada se podnose zahtjevi za vize i za ulazak u Europsku uniju. E, što se tiče uloge Agencije za mladenke po mi smo svjesni da je to velika industrija iz naše perspektive mi ćemo to analizirati kroz put e, krimčaranja ljudi i kako bolje e, uređivati i nadzirati te agencije toliko od nas. Um, Naša hvala na odgovor, no moram ponovno reći da mi ne želimo da se to analizira iz kuta gledišta traffickinga. To je već napravljeno. Ono što bismo mi htjeli je da vi analizirate pravne i zakonite aspekte i da spostavate za to da komisija provjeri da li je potrebno uređivati ovaj sektor aktivnosti. Ja sam uvjeren da jeste, treba to analizirati. Svaki brak u svakom braku može doći do sukoba, nasilja, rodnog nasilja, do svakakvih e, neslaganja može doći u bilo kakvom braku, a to je... A ovdje imamo situaciju gdje osobe izvan Europske unije žele sklapati, brak e, s osobama iz Europske unije. Ponekad je to nešto što se doista financijski e, plaća, neke osobe su prevar, na prevaru e, bile privučene da sklope brak. Dakle, ovdje nije pitanje krijumčaranja ljudi, iako tu ima donekle krijumčarenja ljudi, ali ono što smo mi vas pitali u svom pismenom, pitanju jeste što poduzimate glede prava i odgovornosti žena migrantica koje dolaze u Europsku uniju posredstvom ovih agencija za mladenke po a koje nisu e, nužno upućene u svoje prava i odgovornosti, što poduzimate da zaštite europske građane od tih agencija koje ih e, navode da traže mladenke e, na ovaj način to nije pitanje krijumčarenja ljudi, iako ono jest donekle uključeno to. Dakle, mi smo tražili od komisije da ovo analizira kao zasebno pitanje i da se vidi da li je potrebno uređivati ovo pitanje i to e, da vidimo da li je to potrebno analizirati na ozbiljni način. Najljepša hvala gospođo Verder. Evo, tražimo od komisije odnosno predstavnici komisije da ima na umu pitanja koja su postavili kolege. Molim vas da nam pružite sve moguće informacije kako se mogli na najbolji mogući način nastaviti s radom. Sada prelazimo sljedeću točku je red, dnevnog reda. Tu je riječ o izvješću jednakosti spolova i osnažavanju žena u digitalnom dobu i gospođa Renke je izvjesteljica i predajem mi odmah riječ. Hvala lijepo, predsjednice. Kao što znate, ovo je sada već drugi put da razgovaramo o ovoj temi. Imali smo već javnu raspravu. Tu su bila tri govornika koji su nam e, dobro objasnili koji su glavni aspekti ove problematike. Isto tako u pripremi nacrta dobili smo komentare u druga civilnog društva i od njih smo mogli čuti što oni misle o različitim aspektima, što je dobra polazišna točka za daljnju raspravu. Ja ću samo brzo proći kroz dokument i nešto ću reći o različitim aspektima e, koji smo se htjeli dodirnuti kroz ovo izvješće i mislim da trebamo početi nešto što je vrlo bitno i što je jedno od načela našeg rada, kao što vidite prema naslovu, jednakost spolova i osnaživanje žena u digitalnom dobu stavlja naglasak na osnaživanje žena. Dakle, mi pozitivno gledamo na prilike koje nudi e, digitalizacija društva, posebno ženama. Isto tako smatramo da žene imaju veliki potencijal da daju svoj doprinos tom procesu. Mi želimo imati pozitivan pristup, no istodobno e, ne želimo se suzdržavati od ukazivanja na probleme. Ja vam neću sada pročitati čitav dokument, preporučam vam da ga sami pročitate, mislim da ima mnogo zanimljivih činjenica, samo ću proći kroz neke od osnovnih eh, postavki. Eh, kao prvo mi smo ovdje krenuli od propitkivanja kako ugraditi eh, rodnu dimenziju u digitalnu agendu komisije. Kao što znate, to je jedno od prioritetnih područja na kojima komisija trenutno radi. Tu se ulažu značajni e, na, napori, međutim, nije dovoljno stavljen naglasak na e, rodnu dimenziju. Jedan od ciljeva ovoga izvješća bit će kako ugraditi pitanja rodne osvještenosti u digitalnu agendu e, koja je već, na kojoj se već radi. Da bismo to postigli, mi smo strukturirali ovo izvješće prema općim preporukama, dakle krećemo od općih preporuka kako bismo dali pregled svega što se zbiva i zatim smo u podpoglavljima stavili naglasak na pitanja kao što su demokracija i sudjelovanje u digitalnom dobu, tržište rada koje se mijenja, obrazovanje i osposobljavanje, gospodarstvo i održivi razvoj i na kraju problemi e, kao što su nasilje nad ženama. Rekla sam već da smo progovorili o nekim problemima, naime nasilje nad ženama je također problem u digitalnom dobu. Što se tiče demokracije i sudjelovanja u demokratskim procesima, htjeli smo se osvrnuti na prilike koje žene imaju za sudjelovanje kroz digitalne instrumente. Mi predlažemo nekoliko različitih instrumenata koje bismo mogli iskoristiti i na bolji način primjerice e, program Europa za građane, ali ima i drugih. Također vas e, toplo pozivam i posebno pozivam izvjestitelje u Sjeni da predlože još neka pitanja e, za ovo poglavlje. U drugom dijelu imat ćemo i mišljenje odbora EMPL, kao što znate bavimo se tržištem rada. To je posebno značajno budući da digitalizacija tržišta rada neće utjecati samo na one koji rade u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija, nego će to utjecati na sve e, grane djelatnosti, a tu treba istaknuti i e, rodnu dimenziju. Žene su više izložene nesigurnim radnim uvjetima, bilo da je riječ o radnom vremenu ili o e, nižim plaćama. Istodobno bismo htjeli pokazati da tu postoje brojne prilike u smislu zapošljavanja. 120 tisuća radnih mjesta se otvara u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija svake godine. Mi želimo to učiniti dostupnim ženama i smatramo da to može biti ulaganje za budućnost. To me dovodi do sljedeće točke, a to je obrazovanje i osposobljavanje. Pitanje je kako dati ljudima, posebno ženama, potrebne resurse kako bi sudjelovale u digitalnoj revoluciji. Zatim tu je i pitanje kako motivirati žene eh, da studiraju znanost, zatim kako promijeniti pristup digitalnim pitanjima, kako uključiti veći broj žena u digitalnu revoluciju i zatim još jedan od prijedloga je online sveučilište. Zahvaljujući tim internetskim instrumentima mogli bismo uključiti veći broj žena u e, dakle, tehničke znanosti i na taj način možemo također e, staviti veći naglasak na e, digitalno obrazovanje. No, mislim da se tu još može dopuniti, tako da se radujem komentarima izvjestitelju Sjeni. Što se tiče poduzetništva i održivog razvoja. Mnogo se sredstava sada izdvaja za digitalnu agendu, dakle to organizira Europska komisija i htjeli bismo vidjeti kako potaknuti da se ta sredstva troši na način da se promiče rodna osviještenost. To je primjerice mi ako bismo dobili sredstva za žene poduzetnice u e, sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija, to bi moglo e, dati isto tako zamah čitom digitalnom sektoru. Postoje neki prijedlozi kako to učiniti i na kraju još jednom rekla sam da e, nećemo zatvarati oči pred problemima. Postoje problemi koji se dovode u vezu sa nasiljem nad ženama u digitalnom okruženju i moramo vidjeti na koji način pristupiti rješavanju tih problema. Velik dio tih problema je zapravo e, proizlazi iz e, obrazaca e, ponašanja u našem društvu kao što su patrijarhalni sustav i mizoginija. Moramo potaknuti umrežavanje među ženama, dati im potporu i potaknuti da budu međusobno solidarni, da se bore protiv takvih oblika nasilja. No isto tako trebamo raditi na osposobljavanju policijskih službenika kao i pravosudnih tijela da bi i oni e, imali veću svijest o tome što se događa na internetu. Imali smo velik broj slučajeva gdje su žene prijavile nasilje na internetu policiji i e, policija u nekim slučajevima nije znala niti što je to Facebook. Tako da mislim da tu imamo dosta posla, mnogo toga što treba odraditi kako bi se povećala sposobnost pravosudnih i policijskih tijela u borbi protiv nasilja nad ženama u digitalnom okruženju. Nadam se da sam vam uspjela dati e, kratki pregled. E, radujem se daljnjoj raspravi sa izvjestiteljima u sjeni. Već sam rekla da imamo ograničen prostor. Mi smo htjeli uključiti i uvrstiti više tema, no e, nadam se da ćete i vi dopuniti ovo izvješće. Hvala vam lijepa. Gospođa Bjerg se je tražila riječ. Hvala lijepa i zahvaljujem također na izvjestiteljici. Mislim da je ovo jedna iznimno važna tema. Nismo imali dovoljno ženske perspektive u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Također smatram da se moramo usmjeriti na žene koje su korisnici tih usluga, e, vidjeti na koji način uspostaviti ravnotežu između posla i privatnog života. Trebaju nam zakonski propisi koji će jamčiti jednake plaće u tom novom radnom okruženju. Dakle, postoji čitav niz pitanja koje se tiču moći i utjecaja. E, kada je riječ o demokratizaciji, vrlo često pritom mislim na otvorene izvore informacija. A ako imate feminističku perspektivu, onda e, u svakom slučaju treba staviti naglasak na veći pristup i tim medijima. Izvjestiteljica je spomenula gospodarstvo. Mislim da se o tome dosta e, iscrpno govori u izvješću u okviru sudjelovanja u demokratskim procesima trebali bismo progovoriti i o internetskim medijima. Postoji mogućnost za razbijanje rodnih stereotipa i muške dominacije kroz veću demokratizaciju digitalnih platformi. Mislim da bismo to trebali uvrstiti u raspravu. Zatim što se tiče nasilja, zlouporaba govora mržnje na internetu. E, mi smo imali takve slučajeve u Švedskoj i vidjeli smo da su žene vrlo često žrtve nasilja i prijetnje na internetu. Vi možete naprosto sjediti pred monitorom i postati žrtva takvih e, nasilnih, e, takvih, takvog nasilja. Mislim da policija to nije dobro definirao. Dakle, prijetnja može biti fizičke prirode, ali može biti isto tako i na internetu ili poštom. I za to je potrebno da policija može odgovoriti. E, to se već e, spominje u izvješću, ja se isto tako radujem daljnjoj raspravi sa izvjestiteljima u Sjeni. Hvala lijepa, gospođa Juto sad. Allora, in questo report c'è già molto. Ehm, Hvala lijepa. Ovo izvješće sadrži mnogo toga što mi smatramo pozitivnim. Kada je riječ o situaciji u Italiji, na internetu Uh, Se mogu podržati žene bez kvota. Isto tako treba vidjeti koje su opasnosti na internetu, a posebno opasnosti kojima su izložene žene. U Italiji je još do nedavno postojala jedna internetska udruga koja je potom zabranjena i koja je poticala na seksualnu eksploataciju maloljetnika. Da, internet e, širi horizonte i daje veće mogućnosti i slobode, isto tako povećava ranjivost nekih skupina. E, posebno mladih djevojčica, gotovo je riječ o djeci u nekim slučajevima, da kako da obitelji moraju podržavati djecu, jer e, djeca koja su na taj način zavedena ili koje su žrtve eksploatacije e, u velikom broju slučajeva su djeca koja satima e, provode vrijeme pred računalom. Dakle, treba posebno staviti naglasak na digitalno obrazovanje između roditelje, roditelje djece ili nastavnika djece postoji veliki generacijski jaz i E, naša djeca su generacija iPada. Ne znamo kako će se stvari razvijati i kako će izgledati za 20 godina. Mi prvi moramo biti oprezni, moramo pomoći našim sugrađanima da prevladaju tu sve prisutnu informatičku nepismenost. Što e, ljudi više imaju e, veće, više obrazovanje, to bolje to bolje vladaju tehnologijama. Međutim, u Italiji još uvijek postoji 20 milijuna ljudi koji nemaju pristup e, internetu. Dakle, to je vrlo visoka stopa informatičke nepismenosti i protiv toga se moramo boriti. Naime, to znači da je velik broj ljudi isključen iz društva na taj način. Ne znam e, koja je stopa na europskoj razini no mislim da bismo trebali raditi na širenju digitalne kulture, a što se tiče svega ostaloga, ovo izvješće je vrlo kvalitetno i mi ćemo ga podržati s velikim zadovoljstvom. Muchas gracias, eh, la señora Hvala vam lijepa. Hvala, zahvaljujem predsjedateljici, dame i gospodo. Želim prije svega zahvaliti na ovom izvješću. Očito da je izvješće vrlo promišljeno i to je plod široke suradnje sa socijalnim partnerima. Ja smatram da je to jedno vrlo dobro strukturirano izvješće i imam mnogo pozitivnih strana. Ovdje vidimo da se vrlo dobro diagnosticiraju neki aspekti koje imaju veze sa prilikama koje se pojavljuju za žene zahvaljujući razvoju sektora informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Mislim da je to vrlo dobro identificirano. Isto tako su dobro definirane prijetnje koje se tiču nasilja nad ženama na internetu. Međutim, imam nekoliko sugestija i komentara. Mislim da bismo trebali osim čestitki zahvaliti što se spominju postojeće izvješća, konvencije i rezolucije. E, ovdje imamo širok raspon instrumenata koji se dovode u vezu s izvješćem na taj način. Što se tiče spornih pitanja, ne slažem se u potpunosti kada je riječ o ocjeni rizika kojima su izloženi ljudi koji rade u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija. mi imamo sve veći broj nesigurnih radnih mjesta. Ne znam koji su zapravo podaci, odakle dolaze e, ti, e, te informacije, jer postoje neka izvješća koja ukazuju na sasvim drugačiju situaciju. Izvjestiteljica je govorila i o negativnim posljedicama digitalizacije na ravnotežu između posla i privatnog života. Međutim, ja bih rekla da se događa supretno. Digitalizacija omogućuje rad na daljinu, fleksibilno radno vrijeme, što otvara nove mogućnosti za bolju ravnotežu između posla i privatnog života. To vrijedi za muškarce, ali još više za žene. Ja htjela bih zatražiti neke dodatne informacije. Zanima me zapravo odakle e, ste dobili ove podatke. Mi ćemo u ime Pučana predložiti neke amandmane koji se tiču različite perspektive na različitog gledanja na ista pitanja. Zatim tu se spominje i subsidijarnost. U nekim dijelovima izvješće govori o mjerama koje se trebaju provesti na razini država članica, no mislim da tu trebamo biti oprezni i kada je riječ o subsidijarizaciji. Što se tiče pitanja koje bi trebalo dodatno razraditi u izvješću, to je definiranje prilika E, dakle prilika koje proizlaze iz e, digitalizacije i mogućnosti osnaživanja žena u digitalnom sektoru. To je sektor gdje su plaće visoke. Prisutnost žena u digitalnom sektoru pomoći će im da zarade e, bolje plaće i na taj način se mogu smanjiti razlike između u plaćama između muškaraca i žena. Što se tiče poduzetništva i poduzetničkog duha kod žena, ne sviđa mi se da se ovdje spominje nekakva akademija za žene, da se spominje obrazovna institucija za žene koja bi im trebala pomoći da unaprijede svoje znanje u informatičkim u informatici. Dakle, mislim da bi trebale postojati nekakve da stipendije za žene, ali ne posebne obrazovne ustanove. E, što se tiče poduzetničkog duha, možda možemo spomenuti i socijalno gospodarstvo, jer će i to otvoriti nove prilike, primjerice za otvaranje vlastitih poduzeća. Kada je riječ o rodnom ravnoteži, želim citirati iz Istanbulske konvencije jednu odredbu. Mislim da to može biti dobar argument u prilog onome što ste već rekli. Isto tako želim naglasiti aspekt rodno uvjetovanog nasilja, što uključuje i seksualizaciju djece i djevojčica. Kao što smo čuli tijekom rasprave, ovo što se događa je uistinu strašno. Pojavljuju se nove prilike na internetu kojima se sponzorira prostitucija i to je vrlo lako dostupno djevojčicama. E, ti kontakti kojima se sponzorira prostitucija su anonimni i sve su raširenije. Iz brojnih studija proizlazi da e, su tu najviše žrtve tineđeri, e, djeca i studenti i zapravo postoji sve veće odobravanje takvih kontakata. Naravno da ne možemo cenzurirati internet, ali bismo trebali pratiti takve pojave jer e, se tu pojavljuje seksualizacija djece i pojavljuju se neki sumnjivi web sajtovi gdje tineđeri stavljaju svoje fotografije, dakle gdje su nagi i moglo bi se reći da im sustav nameće takve uloge lolita, mislim da o tome trebamo voditi računa u izvješću. Kada je riječ o nekim e, detaljnim pitanjima, želim e, istaknuti neke članke, neke točke u ovom izvješću. vezano za obrazovanje. Postoji čitavo poglavlje posvećeno obrazovanju. Želim naglasiti ulogu profesora i nastavnika. Nije dovoljno samo obrazovati djecu. E, moramo osigurati i intenzivnu potporu profesorima. Bez toga se ništa pozitivno neće promijeniti u školama ako ne budu dovoljno dobro informirani. Zahvaljujem svima na komentarima koji se tiču proračunskih stavki e, kojima se odražava rodna osvještenost. U članku 20. spominje se da bi trebalo izdvojiti sredstva za promicanje tvrtki koje zapošljavaju dovoljan broj žena i e, neovisno o ideološkim pitanjima ne mislim da bi bilo pravno moguće to učiniti u bilo kojoj država članica. Dakle, ja bih e, vrlo oprezno pristupila takvim sugestijama, čak bih se zapravo htjela distancirati od takvih prijedloga. To bi bilo sve od mene. E, želim također naglasiti da je ovo izvješće vrlo iscrpno. E, dakle i u smislu sugestija i u smislu dijagnosticiranja stanja i mislim da to treba istaknuti. Hvala lijepa. Sad e, bih trebala e, ja intervenirati i neću puno govoriti. Glavne stvari su već istaknute i prenesene. Čest čestitam gospođi Renka na njezinoj prezentaciji. E, saslušanje koje smo imali o ovoj temi bilo je vrlo zanimljivo i čuli smo znači e, govornike i sve će ovo biti uključeno e, u konačno izvješće i neću prema tome ulaziti u detalje svih e, tema koji smo se dotaknuli. U potpunosti sam suglasna e, sa stajalištima e, koje ste iznijeli i gospođa Nikoloska je govorila o internetu i o djeci. Ja bih to povezala s rodnim nasiljem smatramo to iznimno važnim i e, sigurni smo e, da e, je to, to su situacije koje se ponavljaju, to je repetitivno ponašanje, ponašanje koje ne bi smjelo biti prihvaćeno od mladih ljudi, ponašanje prema djevojkama kao da su roba, kao da su vlasništvo Vidimo e, da se na internetu e, širi također tendencija svojom takvog ponašanja i da e, skupina mladih ljudi, mlada populacija te postupke s interneta upija i vjerojatno bi trebalo razraditi neke strategije pozitivne kampanje kako bi se to zaustavilo. <clears throat> Mislim da bismo trebali o tome brinuti i razmisliti kako e, razriješiti pitanje trendova i u ponašanju mladih ljudi prema onome što vide e, na internetu i na taj način riješiti pitanje rodnog nasilja. Ovaj, ovo izvješće je pozitivna e, mogućnost i E, vjerujemo da e, je dobro što se fokusira na pojedine sektore da bi se na e, tržištu rada moglo pružiti više prilika osobito ženama koje žive u ruralnim područjima koje imaju pristup internetu i novim tehnologijama. U mnogim područjima to nije zajamčeno a uz to imamo i aspekt treninga, odnosno edukacije koje će ženama omogućiti da poboljšaju svoje izglede, da se zaposle. E, imamo tu i aspekt e, telework. Osim toga, žene, koje, e, žene s invaliditetom značajna su skupina i kad izrađujemo programe poput onih koji danas postoje pod kohezijskom politikom, a i posebni e, programi treninga za osjetljive skupine, trebalo bi također napraviti inicijative za žene e, s invaliditetom e, da bi one bile zapošljivije na tržištu rada. To je sve od mene, a sad ću opet dati riječ gospođi Renke. Hvala lijepo i zahvaljujem svima izvjestiteljima u Sjeni koji su uzeli riječ. E, velik dio onoga što je spomenuto ćemo rado uvrstiti u izvješće. Htjela bih se kratko osvrnuti na nekoliko točaka za koje je potrebno dati pojašnjenje. E, upravo je predsjednica spomenula pitanje negativnog utjecaja, utjecaja digitalizacije tržišta rada. Ovdje smo se zapravo koristili jednu studiju koju je izradio sindikat. Dakle, u smislu sudjelovanja na tržištu rada zbog digitalizacije mogu postati e, neke negativne posljedice i zato su nam potrebni instrumenti kako bismo to spriječe. Što se tiče Europskog e, online sveučilišta, to nije bilo zamišljeno kao sveučilište posebno za žene, nego kao jedno online sveučilište da vidimo kako koristiti online instrumente da bismo e, osigurali, da bismo zapravo ponudili obrazovanje i posebno u nekim područjima. E, što se tiče Istanbulske konvencije, ako to nismo spomenuli, rado ćemo uvrstiti, a vezano uz mogućnosti financiranja, trebamo pronaći modalitete da imamo poticajne mjere, da bismo dakle zapravo posebno potaknuli žene poduzetnice, trebamo imati posebne programe za njih i mislim da bismo iz RDF-a ili ESF-a E, mogli koristiti neke mjere da bismo osigurali ta sredstva za žene. Naime, novac koji se sada izdvaja, uglavnom se izdvaja za određeni postotak e, poduzetnika koji su muškarci, no mislim da žene imaju sjajne ideje i to bismo morali podržati, no vjerujem da ćemo razgovarati o članku 20. na sastanku sa izvjestiteljima o sjeni. Zahvaljujem svima na komentarima i radujem se daljnoj raspravi i suradnji. Hvala lijepa. Daću vam raspored. Do 16. prosinca imamo vremena za e, podnošenje amandmana, onda 17. 17. veljače E, glasujemo i ide na plenarno u travnju iduće godine. E, na kraju smo jutrošnjeg rada svima najljepše zahvaljujem i sad e, prelazimo na sastanak koordinatora koje molim da ostanu ovdje i onda prelazimo dakle na sastanak koordinatora.